Maintenant Sada kada su se svi smjestili, kao prvo ćemo usvojiti dnevni red, ako se slažete, sa malom primjedbom zbog posjeta predsjednika Portugala danas popodne. Naš kolega Serao Santoš nas je zamolio da točku broj 11 obradimo nakon točke broj 8 gospođe Brijano, dakle da ju pomaknemo na danas podne. Slažete li se s tim? Niko nema primjedbe pa ćemo onda tako postupiti. Predlažem vam da usvojimo dakle, dnevni red. Nema nikakvih primjedbi, stoga ga možemo usvojiti. Kao prvo krenuo bih s time da vam kažem nešto pomalo posebno. Naime, prije točno godinu dana, na današnji dan, e, bili smo ovdje u ovom formatu tada, e, je došlo do dva e, dramatična teroristička napada i ubojte teroristička napada u Briselu, koji su pogodili ne samo Brisel, već i Belgiju pa i Europu. I kao što sam rekao, ovdje smo upravo tada imali sastanak odbora za ribarstvo, kada smo dobili informaciju o eksploziji u metrostanici Malbek. To smo saznali preko kolega, preko mobitela, saznali smo kasnije za napad u zračnoj luci i to je bio danas pomalo poseban trenutak zbog toga, jer eh, znamo da su ti napadi e, počinili islamska, te napade počinili islamska država i e, teroristi i dosta brzo se zaboravi na to nakon tog prvog dana napada, a ja mislim da nipošto ne bismo trebali to zaboraviti, trebali bismo ostati vrlo oprezni i zbog toga bih vas zamolio da održimo minutu šutnje kako bismo se prisjetili nevinih žrtava tih napada. Je vous remercie, mes chers collègues. Hvala vam, dragi kolege. Nous allons donc euh, d'abord passer à l'approbation du procès. Sada ćemo kao prvo odobriti zapisnik e, sa sjednice od 27. i 28. veljače. Imali primjedbi s tim u vezi? Ne onda smatram da smo odobrili zapisnike s te sjednice i sada ćemo odmah preći na glasanje. Imamo danas dva dosija koje moramo glasati, pomalo su dulji nego što je to inače slučaj, to je i normalno. Prvo glasanje tiče se izvješća naše kolegice like Rodust o flotama i ribolovu u najudaljenim regijama. I stoga ćemo sada odmah peći na glasanje ako se slažete. Dakle, odmah ćemo peći na... Kao prvo imaju li svi e, svoju glasačku karticu? Imali nekoga koju nema? Ne, svi ju imaju u redu. 14. amandman. Ne, kaže predsjedavajući 40. amandman. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Amandman se usvaja. 41. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 42. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 44. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 46. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 47. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 49. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 50. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 52. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 53. amandman otvaram. Čekajte, čekajte. Čekajte da uređaj profunkcionira. Dakle, kao što sam e, rekao, to je amandman 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 55. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Pedeset šest amandman. Zar ne? Da, 56. amandman. Otvaram glasanje. Malo sam prebrzo. Zatvaram glasanje. Usvaja se 57. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 58. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 59. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 61. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda mm, ovdje imamo imamo li opet problem s uređajem? Dakle, mišljenje odbora Regi. Regi 22, stavak 5b, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, usvaja se. 65. amandman, otvaram glasanje. Imamo problem s uređajem. Dakle, stali smo sada nakon mišljenja odbora regiji morat ćemo se malo zaustaviti. Tehničar je otišao pogledati u čemu se radi, dakle mala pauza. Glasat ćemo dizanjem ruke ako ne uspijemo riješiti problem. le technicien, c'est Anna Paola, je pas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 Zatvaram glasanje. Odbija se. 64. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 63. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 67. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 68. amandman. A, ispričavam se, 70. amandman. Otvaram glasanje. Ne funkcionira. Da, ali ja sam taj koji odlučuje o dizanju ruke. Ja. Je li se u redu ili ne? U redu, dakle 70. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 69. amandman. Otvaram glasanje. A ne, on se ne razmatra, dakle 71. amandman. Otvaram glasanje. Hoćete li da ponovimo? Sve u redu ili da ponovimo? Ponovit ćemo. Krećemo iz početka. Dakle, 71. amandman. Otvaram glasanje. Trebalo bi se glasanje otvoriti. Ovo je stvarno naporno. Le vote Glasanje je zatvoreno. Il est rejeté. Odbija se. 72. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. U redu, usvaja se. 74. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 78. amandman. Otvaram glasanje. Molim. Pitao sam te hoću li nastaviti ili glasati diznem ruke. Da, ali bilo bi šteta da uđe ne radi. Što ćemo napraviti? Dobro, nastavljamo. Dakle, 78. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 80. amandman. Otvaram glasanje. Barem bi tako trebalo biti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 81. amandman. Ne funkcionira. Dizat ćemo ruku jer e, ovo postaje već nepodnošljivo. Dakle, 81. amandman. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Ispričavam se. Odbija se. 83. amandman. Tko je za? Usvaja se. 84. amandman. Tko je za? Usvaja se. 86. Tko je za? Odbija se. 87. amandman. Um, nema smisla. Nećemo se zadržavati na tome. 87. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 93. amandman tko je za? Molim vas da dižete ruku. 93. amandman tko je za? Molim vas gledajte broj ruku. 93. amandman. 93. Usvaja se. Tko je protiv zapravo? U redu, usvaja se. 95, tko je za? 96, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 97. amandman, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se.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 C'est bon ou pas ouais, ouais. Alors, alors, euh, on va reprendre le vote électronique. Amendement 4. U redu. 97. amandman. A, e, 98. amandman. Otvaram glasanje. Nastavit ćemo elektronički. Glasanje je završeno. Usvaja se. 99. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 101. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 104. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 102. Otvaram glasanje. E, Europska unija je vrlo moderna, ima najnovije tehnologije na raspolaganju, ali ne može imati uređaj za glasanje koji funkcionira. Gospodine Koborne, vi se smijete, da, to me ne čudi. Alors, 105. 105. amandman. Otvaram glasanje. Ja slušam savjetnika. Dragi kolege, usvojili smo drugi amandman, zar ne? 104. i onda se iduća dva ne razmatraju. Gospodine Korbete, vi koji ste specijalist za organizaciju, Svatko se može prevaditi i pogriješiti. Dakle, sada smo na 105. amandmanu e, oprez. Dakle, još dva glasa nam nedostaje o 105. amandmanu. To nije baš nevažan amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 106. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 107. Otvaram glasanje.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 Nastavit ćemo dizanjem e, ruke i zahvaljujemo tehničaru koji nam je to popravio. 108. amandman, tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 109. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 110. amandman. Ne. 113. amandman. Tko je za? Tko je za? 113. amandman. Tko je protiv? Izračunajte, molim vas. Tko je protiv? Oprostite, molim ću ponovno izbrojiti. Gospodine Korbete, vaš britanski humor. Dakle, 113. amandman. Tko je za? Molim vas, podignite ruku. I držite, ruku u zaku, zato što moramo prebrojiti glasove. Jeste li gotovi? Onda napiši 11. Tko je protiv? Držite ruku u zraku. Samo jednu. Dakle, 11 na 11. Tko je suzdržan? Odbija se. 115. amandman. Tko je za? Molim vas, zadržite ruku u zraku. Ispričavam se, ali... Tko je protiv? Tko je suzdržan? u se. 114. amandman. 118. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? u se. Obavijestili su me o tome da elektronički sustav ponovno radi.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 Qui je contre? Protiv? Dobro. Odbija se. 125. Tko je za? Protiv? Odbija se. 126. Za? Protiv? Usvojen. 127. Za? Protiv? Usvojen. 128. Tko je za? Protiv? Usvojen. 129. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis. Il faut compter. Alors, on, on recompte, alors on lève la main. Amendement. Dobro, dizanjem e, ruku, 129. Tko je za? Molim vas zadržite ruku u zraku. 129. Ako ne zadržite ruku u zraku, nećemo uspjeti prebrojati. Carlos, on je na telefonu. Jeste li prebrojali? Koliko? Na kojem sam samo manu? Ko je protiv? Dakle, usvojen. Usvaja se. Dakle, 129. Amandman se usvaja. E, upravo sam to rekao. Usvaja se. Ali ako ćete držati ruke u zraku, nećemo imati problema. A ako vi budete dobro brojali, ni tad neće biti problema. Četvrti kompromis, Ko je za? Protiv? Sad spustite ruku. Tko je protiv? Usvojen. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 138. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Ne, odbija se. 139. 139. Tko je za? Prebrojite. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 140. Tko je za? Opa. Protiv? Mhm. Suzdržani? Nitko. Odlično. Odbija se. 141. Tko je za? Protiv? Dobro, odbija se. 143. Tko je za? Protiv? Odbija se. 144. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis pet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 152. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 153 i 154. To su identični amandmani za. Protiv. Odbija se. 155. Za. Protiv. Odbija se. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodne izjave. Amandman devet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. deset Tko je za? Zapisali ste? Dobro. Protiv? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? A ne, oprostite, odbijen je. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, qui est pour? Aha, ok. Oprostite, 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Dobro. Mišljenje odbora Regi. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani? Usvaja se. 14. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Opet e, odbor Regi. Broj 5. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 19. amandman. Tko je za? Dobro, podignite ruku, molim vas. Izbrojite. Protiv? Usvojen. Amandman 23. Zaboravio sam reći, ako je netko suzdržan, neka mi, molim vas, kaže, jer ja samo kažem za i protiv. 23, tko je za? Protiv? Odnosno, tko je za, molim vas, amandman 23. Oprostite, čekam da dovrše sa prebrojavanjem. Protiv? Usvojen. 24. amandman, tko je za? 24. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Sada smo na amandmanu 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen 31. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 32. Tko je za? Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Trideset tri. Tko je za? Protiv? Odbija se. 35. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 37. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 38. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Citati. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 2. 3 i 4. Identični su. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Za konačno glasanje o čitavom izvišću glasat ćemo elektronički. To mi kažu iz tajništva. Pokrenite spravu, molim vas.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 ali moramo dakle poimence zabilježiti tko je glasao kako. Tko je za? Molim vas čekajte da sve zabilježimo. Tko je protiv? Suzdržani? Dobro, izvješće je usvojeno, 18 za, 2 protiv i 6 suzdržanih. Uf, dobro, bravo. Dobro, sad će biti lakše, jer je sljedeće glasanje kraće. U svakom slučaju ja više neću ovako raditi. avant ah et, et, et ça fonctionnait Parce que je vérifie toujours quand, quand, ouais. quand, quand, quand j'ai Bon, ici. On, va, on va passer maintenant au rapport Iturgaïs. Sada prelazimo na izvješće Iturgaïs. Gospođo Rodosto, imamo još e, jedno izvješće za, glasanje, za glasovanje. To će biti kratko. Izvješće Iturgaïs. Jeste spremni? Jeste li spremni za glasovanje o izvješću Iturgaïs? Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodne izjave. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Na kraju amandman broj 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se izvješće, čitavo izvješće, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se velikom većinom. Bravo, Carlos.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 nekako nastaviti. Sada ćemo e, Dakle, e, malo prije smo govorili o izvješću e, višegodišnjeg plana, to smo izvješće dodijelili S NDU, a izvjestiteljica je gospođa Ulrike Rodust. Danas ćemo e, čuti predstavljanje tog izvješća i zato ću odmah dati kolegici Ulrike riječ. Hvala ti lijepa, Lane, dragi kolega, drage kolegice. Molim vas imajte razumijevanja za to da danas e, želim pozdraviti njemačke ribolove koji su ovdje s nama danas u prostoriji. Vrlo mi je drago što možemo ugostiti ovako veliku posjetljivu skupinu njemačkih ribara i nadam se da se oni dobro osjećaju. A sada što se tiče mog izvješća. 28. veljače sam podnijela nacrt izvješća od 14. ožujka imate prijevode na raspolaganju. Na zadnje razmjeni gledišta u siječnju sam govorila o četiri ključnih tema. Podsjećam, povećana fleksibilnost, upute za ponašanjem, ono što se treba razumjeti pod naj E, boljim raspoloženim znanstvenim mišljenjima te interakcija sa trećim zemljama. Ta tematska područja, to jest amandmani koji se oslanjaju na te teme, možete pronaći u mom izvješću. Moji amandmani služe prije svega tome da razjasnimo o čemu se točno radi, da se sve prilagodi postojećim propisima i e, prije svega Eh, planu za Baltičkom moru i osnovnoj uredbi, te da uvedemo mehanizam za fleksibilnost što se tiče promjena u znanstvenim saznanjima. U obrazloženju eh, mog izvješća sam navela posebice informacije koje sam ja koristila pri pripremi izvješća eh, i koje sam zaprimila kao odgovore na postavljena pitanja. Isto tako sam u obrazloženju također pokušala mehanizme e, koji stoje u prijedlogu komisije pojasniti. U tom smislu pokušavam pomoću raznih amandmana uvesti dosljednost i e, jednoznačnost u e, prijedlog, primjerice što se tiče odnosa između pojedinih ribolovnih područja. Kao prvo bih već se htjela osvrnuti na ove spomenute teme. Kao prvo fleksibilnost. Uzevši u obzir da imamo mješovit ribolov, već smo u planu za Baltičko more odredili e, referentne e, vrijednosti za fleksibilnost pri ulovu. U mom izvješću sam odlučila da ću taj pristup u planu za Baltičko more što se tiče raspona najvišeg održivog prenosa preuzeti i u ovaj plan. E, to mi je bilo važno zbog e, one tematike vrste koje ograničavaju ribolov i um, um, pretjeranog iskuštavanja kvota. No, istodobno bih htjela ukazati na to da postoje i drugi mehanizmi za fleksibilnost koji se već nalaze u osnovnoj uredbi. Ja tu govorim o razmjeni s kvotama i sa trećim e, zemljama, o e, povećanju selektivnosti ulova i o e, fleksibilnosti među ribljim vrstama i to sam i spomenula u raznim amandmanima. U prilozima sadržavamo te raspone najvišeg održivog prinosa i e, pokazalo se već od objave ovog plana da je došlo do, prilagođavanja tog prijedloga vezano uz preporuke ICES-a i e, raspona koji oni predlažu. Kako bismo mogli što prije uzeti u obzir najnovija znanstvena saznanja, sam promijenila priloge u tom smislu da umjesto određenih brojki stoji e, sam e, princip e, na kojem se temelji raspon najvišeg održivog prinosa. Kao drugo, upute za djelovanje. Manje fleksibilnosti bih htjela vidjeti pri poštivanju gornjih granica raspona, zato što se oni oslanjaju na E, metodologije izračuna e, savjetodavnog dijela odbora ICES. Dakle, ako e, se padne ispod određene vrijednosti, onda se pokreće odgovarajući mehanizam. Ta, to pravilo ICES-a je važno za korištenje gornjih granica raspona i zbog toga to moramo eksplicitno navoditi u, u tekstu. Kao treće, E, najbolje raspoloživa znanstvena mišljenja. E, nedavna iskustva su pokazala da je potrebno e, odrediti o čemu se točno radi kod najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja. Amandman 21. zbog toga sadrži definiciju takvih mišljenja gdje točno navodimo da najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja moraju biti javno dostupna i moraju proći kroz e, stručnu, stručni pregled, stručnu reviziju. Kao četvrto, e, interakcija sa trećim državama. Kao što sam navela u obrazloženju, ovaj plan, jednom kada se usvoji, treba predstavljati temelj za e, budući odnos što se tiče ribolova s trećim zemljama samo solidan plan za Sjeverno more e, koji će, e, o kojem ćemo dobro moći pregovarati i predstavlja dobre temelj za pregovore. Što se tiče interakcije s trećim državama, osnovna uredba u članku 33. već sadrži neke mogućnosti, neke prijedloge, e, primjerice kada govorimo o razmenu kvota. Jedan dan je dosije o kojem se trenutno raspravlja, to jest o kojem očekujemo da će se uskoro raspravljati, je prijedlog komisije o tehničkim mjerama. Taj prijedlog komisije sadrži i jedan prilog gdje imamo popis zabranjenih ribljih vrsta. Komisija je u svom prijedlogu o e, planu za Sjeverno more uvela skupinu broj 6. I e, komisija se u svom prijedlogu e, referirala na popis zabranjenih vrsta kao što stoji u uredbi vijeća o određivanju e, mogućnosti ribolova. Taj pristup je fleksibilan i dinamičan ali nismo mogli isključiti da bi stokovi koji imaju tak e, u iznosu nule, e, da bi oni mogli potpasti pod skupinu broj 6. I zbog toga sam ja taj popis iz priloga broj 1 prijedloga komisije o tehničkim mjerama e, više manje preuzela u svom prijedlogu. Više manje kažem zato što sam prilagodila taj popis Sjevernom moru. Iskustva sa područja Baltičkog mora također nedavna iskustva ukazuju na to da je potrebno e, kada se privremeno obustavljaju ribolovne aktivnosti da se može da se možemo osloniti na EFPR. To već stoji u članku 17. E, planu za Baltičko more i to sada e, se nalazi u mom prijedlogu amandman broj 62. Toliko što se tiče sadržaja mog izvješća. Što se tiče daljnjeg postupka, daljnjeg postupanja, dva kluba zastupnika su zatražila odgodu roka za podnošenje amandmana. Ja sam im izašla u susjed i rok se sada pomaknuo sa 5. na 12. travnja. I mislim da će to e, za koji trenutak predsjednik odbora službeno vam i najaviti, ali mislim da je prikladno da vam ja to osobno kažem. Hvala vam lijepa što ste me saslušali i nadam se da ćemo sada imati zanimljivu raspravu. Hvala Ulrike, da potvrđujem da je rok za amandmane 12. Eh, travnja u 17 sati. Sada ću eh, predati riječ kolegama. Jens. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče i hvala i e, izvjestiteljici gospođi Rodus na obavljenom radu. Mislim da nam je ovo dobar temelj, e, da možemo nastaviti rad Pozitivno e, mi je upalo oči da se kod nekih amandmana radi o e, prilagođenju e, plana za Baltičko more, evo jedan primjer, analogno planu za Baltičko more ste preuzeli jedan članak gdje se predstavlja, gdje se predstavlja mogućnost da se iskoristi fond za pomorstvo i ribarstvo. Prilagodbe planu za Baltičko more po mom mišljenju ali imaju samo smisla ako su dosljedna i potpuna no ja sam usudila da to nije uvijek tako i e, da smo tu e, na nekim mjestima pomalo stroži nego u planu za Baltičko more. Primjerice članak broj 8 o e, mehanizmima, zatim članak 4 i 5 iz plana za Baltičko more koje je izistelica preuzela, to je dobro jer tu imamo definiciju mjera za pomoć i tu nam je potrebna određena pravna sigurnost. Članak broj 6 nije preuzet kao i one izmjene u članku 1 i 2. Tako e, ne mogu donose, tako ne mogu zainteresirane strane donositi samostalne odluke, e, primjerice ako vide da njihove odluke imaju određene društvene posljedice, a upravo nam je ta fleksibilnost potrebna. Zatim dalje što se tiče članka 4, e, stavci 5 i 7 iz plana za Baltičko more nam dopuštaju da se E, mijenjaju uvjeti već prema najnovim saznanjima. Primjerice, ako komisija iznese e, prijedlog za izmjenu e, raspona najvišeg održivog prinosa iz priloga 1. Izvjestiteljica je preuzela članke 6 i 7, ali ne članak 5. I mislim da bismo možda trebali još i bilateralno razgovarati o tome. Još nekoliko primjedbi gdje smatram da trebamo uvesti izmjene. Potrebno nam je više fleksibilnosti, primjerice kada se radi o određivanju um, ulovnih kvota Isto tako, e, socijalne posljedice trebaju dobiti više na značaju i e, sve odluke se trebaju temeljiti na znanstvenim saznanjima. U tu svrhu moramo se pobrinuti da imamo što više znanstvenih podataka na raspolaganju, ali odluke se ne bi smjele temeljiti samo na ekološkoj održivosti. E, postoje i drugi kriteriji koje trebamo uzeti u obzir. Zbog toga nam je potrebno više manevarskog prostora za političke odluke. O upravljanju e, ribolovom e, ne bi trebali odlučivati samo neki. Tu moramo naći dobru ravnotežu. Prije svega mislim da bi regionalni predstavnici trebali se više uključiti u to, budući da se ovo njih neposredno tiče i da mogu doprinijeti tome da e, se u dovoljnoj mjeri uzmu u obzir e, sociogospodarski aspekti. I zatim prelazim do jednog vrlo važnog pitanja, to je, to, je poglavlje 13. do poglavlje 18. Mislim da nam tu nisu potrebni dodatni propisi, dodatne, dodatni zahtjevi i zbog toga ćemo mi kao klub e, još jednom provjeriti nije li možda dovoljna osnovna uredba. Mi uvijek e, lijepo govorimo o tome da smo za manje e, birokracije, a ovdje bi trebali provjeriti hoćemo li moći smanjiti administrativno opterećenje i birokraciju. Tu doista možemo ostvariti takav rezultat i ne bismo trebali popustiti tu priliku. I e, najzad što se tiče obveze iskrcavanja i nakon 1. siječnja 2018. godine samo moramo pominuti da E, se mogu izrađivati planovi o odbacivanju ulova i tu trebamo vidjeti jesu li postojeći popisi dostatni za to ili treba nešto poboljšati. Ja mislim, i to je kraj mog govora, da kod izrade plana za Sjeverno more moram naći dobro težu između različitih interesa, da zaštitimo e, ekosustave na moru i da zadržimo rada mjesta u ribarstvu. Odluke ne bi trebale se donositi unilateralno, a za to su nam potrebna fleksibilna rješenja. Što se tiče e, ovog postupovnog pitanja da se rok produži, e, to mi kao pučani podržavamo, a 29. ožujka e, ćemo zaprimiti zahtjev za Brexitom. To je vrlo goruće pitanje. Uvijek neki govore da bi trebali e, pričekati s ovime dok ne vidimo kakav će biti rezultat s Brexitom i tu u potpunosti e, podržavamo ono što je rekla izvjestiteljica. Mi bismo trebali raditi, a i nakon 2019. godine, nakon Brexita će se loviti riba u Sjevernom moru i zbog toga mi moramo raditi na rezultatima, a ne se samo oslanjati na, na, na, na druge aspekte, već bi trebali doista raditi na tome. I stoga zahvaljujem izvjestiteljici i veselim se u suradnji. Hvala. Jens, Peter van Dalen. Ja, voorzitter, hartelijk dank aan de rapporteur. Um, ze is niet alleen grondig... Hvala lijepa izvjestiteljici. Ona nije samo temeljito radila, već mislim da je i brzo radila. Ja sam razočaran zbog onoga što smo ovdje rekli. U članku 3, 4 i 5 tu je ona uvela neke izmjene. To su upravo bila ona najgoruća pitanja. To je ono što je bilo povezano i sa planom za Baltičko more. Mi smo dan i noć raspravljali s vijećem o tome i zapravo ne smatram da je logično da sada ponovno otvaramo tu pandorinu kutiju. Sadržajno se ne slažem sa ovim eh, mjerama za prilagodbu. E, mogućnosti ribolova se moraju moći e, odrediti unutar cijelog raspona najvišeg održivog prinosa. U planu za Baltičko more je vijeće već prihvatilo nekoliko naših uvjeta i ovaj dodatak tu sada ne smatram prihvatljivim. Izvjestiteljica je odlučila da će se staviti popis e, zabranjenih zona, ali zašto? To već imamo u osnovnoj uredbi o tako, a imamo i tehničke mjere o tome. Što se mene tiče, u prijedlogu komisije imamo previše kategorija. Ja upravo raspravljam o tome ne bili smo li se mogli ograničiti na dvije kategorije. U prvoj kategoriji bi imali one najvažnije riblje vrste, a zatim e, imamo onda i taj dostatni znanstveni temelj. Ako dobro s time upravljamo, a to možemo napraviti, onda bismo mogli uvrstiti ove druge sve riblje vrste u kategoriju broj 2. Trebamo se oslanjati na ono što znamo, što poznajemo, a e, u drugim slučajevima možemo učiti putem e, observacija. I tako možemo spriječiti probleme. Dakle, najmanji zajednički nazivnik ne može e, odrediti sudbinu svih ostalih vrsta. Ovo vam se možda sada čini dosta kritičnim, ali to je zapravo razumno, jer će tako taj plan biti manje eh, administrativan, manje birokratski, bit će ga lakše shvatiti i lakše ćemo moći njima upravljati, posebice kada se radi o mješovitom rimolovu. E, eh, još jedna druga točka. Imamo jedan poseban amandman e, pod brojem 63 izvjestiteljice. O toj ideji smo već jednom raspravljali, e, povezano sa Baltičkim morem, ali to nije prihvatljivo. E, mišljenje ICES-a nije obvezujuće. Ako to sada odlučimo ponovno uvesti u izvješće, onda nam e, nam izvjestiteljica mora točno reći zašto to želi. I kao drugo, tu se potpuno se slažem s kolegom e, iz kluba Pučana, tu se prije svega treba raditi o tome da i nakon 2019. godine možemo još dobro loviti ribu u Sjevernom moru, da imamo dobre planove za upravljanje i da imamo prilike i šanse za sve ribare e, za njihovu budućnost i to u svim državama članicama. Merci, Hvala. Gospođa Prvo ću zahvaliti gospođi Rodos na njezinom izvješću. Pročitala sam ga, ali nisam e, uspjela proći kroz sve detalje. No, možda vas neće iznenaditi da zeleni e, smatraju da je ovo dosta problematično e, sa ovim vrijednostima i gornjim e, tim dijapazonima smatramo da je to nije u skladu sa člankom 2. E, no, tu ima nekih pozitivnih stvari u izvješću gospođe Rodust. E, izvjestiteljica je na to i naglasila. Ovo pravilo o savjetovanju strane ICES-a je sada u članku, to je jako dobro i također to da se mora slijediti najkvalitetniji e, znanstven, najkvalitetnije znanstvene spoznaje, znači da više neće biti tih e, tajnih procjena stokova kao što je bilo u Baltiku. Dakle, zeleni su uvijek spremni e, surađivati sa gospođom Rodus kako bi se osnažio prijedlog komisije. Nil Hvala. Nil Hvala. Ovo je treći puta da e, predsjedavajući preskače. E, mislim da je to sada, me preskače, mislim da je sad to već zaista se pokazalo da je to osobno. Da, da, evo, ja zaista mm, imam nešto protiv vas, e, imam nešto protiv vas zato što ste nas napustili, sad ste samo zamjenski član. Pa evo, e, kao prvo zahvaljujem Ulrike na ovom zaista kvalitetnom e, i ohrabrujućem izvješću. I zaista je dobro e, da je ovaj, ovo izvješće se pojavilo upravo sad. Imamo još i one dosije o tehničkim mjerama koje još uvijek očekujemo, ali to je, nije toliko važno. Ovaj plan za Sjeverno more je veoma važno za naše europske ribare i tu se suočavamo sa dosta velikim problemima. A to ima veze i s načinom na koji je vijeće e, kako je vijeće postupalo sa planom za Baltičko more, tako da se tu moramo boriti na dva fronta. Još uvijek e, razmatram ovaj nacrt izvješća, ali imamo nekoliko komentara već u ovoj fazi. Veoma mi je drago da je Rike zauzela taj pristup da se koriste rasponi kod mješovitog ribarstva, no hoću naglasiti da to nije jedini način e, koji se e, zapravo predviđa e, ZRP-om što se tiče tog mješovitog ribarstva. Dakle, prije nego što pređemo na gornje dijelove raspona imamo i druge mehanizme. Što se tiče vrijednosti samih raspona, još uvijek razmišljam o tome da li bismo trebali zapravo koristiti e, gornje dijelove najvećeg održivog prinosa. Kao što znate, mi smo protiv toga u planu za Baltičko more, ali mislim da možda ne bismo se trebali posve odreći te ideje, jer znamo da nam znanost kaže da e, ako idemo iznad najvećeg održivog prinosa, da bi to moglo dovesti do dosta e, velikih problema sa stokovima i sa profitabilnošću našeg eh, ribarstva u budućnosti dugoročno. Eh, imamo bolju definiciju najkvalitetnijih znanstvenih savjeta u ovom nacrtu. Drago mi je da se Ulrike eh, odlučila za princip predostrožnosti umjesto da se zapravo umjesto onog one referentne točke koje se zasniva na predostrožnosti imamo ovaj novi pristup. Drago mi je također da je uzet u obzir Brexit i njegove posljedice i mislim da će to biti veoma važno zato što Sjeverno more će biti područje e, gdje će norveški dio biti pod našom e, odgovornošću i tu ćemo imati prava koje imaju Norvežani, a ne znamo gdje će ploviti Britanci ako će uopće ploviti ili možda negdje će naletet na neki greben. Ali evo, ipak želimo im e, dobro more. I konačno, to je u biti to što želim reći u ovom momentu. E, nastojat ću osmisliti e, neka poboljšanja. Teško je poboljšati ovo izvješće, ali pokušat ću. I veselim se e, kvalitetnoj suradnji e, sa svima vama, a i sa predsjedavajućim. Hvala, dragi Nils. U to nisam ni sumnjao. Gospođa Hazekamp. E, dank aan mevrouw Rodus, dank u wel voor uw rapport. Hvala, gospodin predsjedavajući, hvala gospodin Rodust na izvješću. Mi imamo nekoliko prijedloga za poboljšanje u odnosu na prijedlog komisije i veselim se da je zaštita određenih ribljih vrsta sada nadodana e, u izvješće. Dakle, prilog 2a, popis zabranjenih vrsta, a i u uvodnim izjavama se govori o određivanju razumnog cilja. Naime, taj da se e, ribi, stokovi prilagode dugoročno najvišem održivom prinosu. To je pristup koji je jako orijentiran na ljude, ali to je u redu. Ja mislim da nećemo uspjeti ostvariti održiv ribolov pomoću ovog plana. Gospođo Rodust, ja dalje ne mogu razumjeti kako možete podržati ove FMS FMSY? S time podrivate zajedničku e, ribarstvenu politiku i sve ono što smo do sada postigli ako primjenjujemo gonje granice raspona, onda ispunjavamo, onda ne ispunjavamo članak 2 e, ZRP-a. Riblji stokovi ne mogu e, se loviti na održiv način na taj način. I 2020. E, godine, od 2020. godine se još i onda uvode neki drugi rasponi. To mi ne, smatramo da nije negativno, ali prilog 2a poznavljamo, pozdravljamo, a da se se nakon 2020. godine određuju određene e, ribolovne zone, onda moramo uzeti u obzir da postoje neke ribe vrste koje su manje od one referentne veličine riba. Ja imam još nekoliko pitanja s tim u vezi. Pitam se kako možemo tu govoriti o značajnim e, dokazima, a kada o velikoj koncentraciji E, tu bih rado dobila neka razjašnjenja kako bi tekst bio razumljiviji, kako bi e, ta područja za oporavak bih e, vrsta doista mogla biti ispoštovana od strane država članica. Hvala, Hvala vam lijepa, gospodine predstavljajući, hvala i gospođi izvjestiteljici Rodust višegodišnji e, plan je u Nizozemskoj naišao na vrlo reakcije. S jedne strane hvalimo fleksibilnost, a e, ribolovne organizacije sada imaju veću, veću mogućnost e, suodlučivanja, no ostaje nekoliko pitanja otvoreno i nekoliko zabrinutosti. Što se tiče zadanog cilja za smrtnost riba, zašto smo to donijeli kao prijedlog. Pa ribama, je sada u redu. A ako odredemo tu vrijednost na 0,3, kako će se onda to tehnički odraziti i sve to povezano sa Brexitom. Mislim da ovdje još ne vidimo sve posljedice toga što predlažemo. Zatim isto tako treba imati na umu da mješoviti ribolov lovi različite riblje stokove da ne možemo toliko ograničiti ribare. Istodobno želim reći kako komisiji tako vijeću da je važno da se pravovremeno odredi e, taj višegodišnji plan jer ne smijemo dopustiti da dođe do iznimki e, pri e, obvezi iskrcavanja. A i one, one riblje vrste koje spadaju pod iznimku de minimis su nam, to nam je problematično. U planu za Baltičko more postoji samo nekoliko planova koji su vezani uz e, te riblje vrste, dakle kad, radimo kad govorimo o bakaljaru, o bakalaru i listu. Tu ne uzmemo u obzir specifične karakteristike Sjevernog mora. I na kraju da kažem nešto o ribama. Tu se radi o sociogospodarskim razmišljanjima, o direktivi, o saništvima. I jučer smo na sastanku Envi baš detaljno razgovarali o tome i tu se radili o toj temi prilagodbe. Ja sada upućujem vama apel, to sam rekla jučer, da ta socioekonomska razmišljanja ne možemo samo tako zanemariti. Imamo i one smjernice mm, iz direktive o staništima i tu na neki način imamo dvostruka mjerila. Kada se radi o Sjevernom moru, onda primjerice nizozemski ribari e, nemaju pravo tamo loviti, to je kulturna baština, ali mogu se s druge strane izgrađivati platforme za e, vjetroelektrane i to ribari uopće ne mogu razumjeti. I samo se onda povećava ta mržnja prema EU ako tu ništa ne napravimo. Hvala. Werner Kuhn. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala izvjestiteljici, hvala izvjestiteljem u Sjeni. Ja sam sigurna da ćemo tu naći dobre kompromise. E, u prošlosti smo se usuglasili oko toga da će plan za Baltičko more biti e, uzorak za druge višegodišnje planove. I ono što smo ispregovarali u trilozima ne možemo sada samo tako zanemariti i početi iz početka. I tu se posebice osvrćem na prijedloge izvjestiteljice po pitanju e, smrtnosti riba, da tu e, se to, u to uključi jedan pristup na temelju koncepta. Dakle, to što je komisija već jednom predložila, dakle da tu imamo znanstvene podatke za raspone. To su stvari e, koje se mogu protumačiti na najrežitiji način, dakle kada imamo FMS, Y u tome i tako dalje. Ja smatram da to nije smisleno. Dugo smo raspravili o planu za Baltičko more i onda nismo ga uspjeli tako dobro izraditi da on doista stupi na snagu i zbog toga su nam potrebni ti znanstveni podaci u rasponima. Europska komisija je predložila brojke, zasigurno možemo se o tome svađati i raspravljati i meni je vrlo drago da je to određeno za biomasu, za biomasu ulova. Ako dakle ta biomasa u mrijestu padne ispod određene granice, da onda možemo reagirati. Ali kod smrtnosti riba moramo vidjeti kako će se odrediti kvote za iduću sezonu. Zbog toga su nam tu potrebne brojke. I uvijek nam se kaže da ne bismo trebali prekoračiti tu gornu granicu e, najvišeg e, održivog prinosa. Ali to ovisi o tome kako procjenjujemo riblje stokove i riba grebeživeca primjerice u moru. I može biti da su neki e, riblji stokovi iznad FMSI-a, da oni napadaju druge riblje vrste, da uništavaju mlade ribe i tu se moramo pobrinuti da se ponovno stvari ta ravnoteža. E, u tom smislu se veselim danoj suradnji, a njemačkim ribarima ovdje u dvorani e, želim e, dobro more i sve najbolje. Merci Werner. Hvala. Werner Valeza. Werner je zapravo mi ukrao govor, ali Zapravo sam iznenađen, e, gospođo Rodost, da sad tu uvodite te koncepte u aneksima umjesto e, konkretnih znanstvenih brojki. Ako se sjećate kad smo radili na Baltiku, ja sam na početku bio isti takav i mislio sam e, da bi koncept bio bolja ideja. Sve dok mi pravna služba ovog doma, ali i komisije i vijeća nisu rekli da koncepti nisu pravno obvezujući i da ne funkcioniraju takvim dokumentima, pa ne možemo koristiti koncepte ovdje. Znanstvena osnova mora biti pravno obvezujuća i ako imamo to na umu moramo se pobrinuti da e, zapravo ribarima e, da, moramo dati precizne zakonske propise i mislim da koncepti neće funkcionirati ovdje tako da ne mogu e, podržati ove promjene. Posebno e, u svjetlu toga što veoma dobro znamo što će reći pravne službe. Dakle, da moramo mm, imati vrlo jasne znanstvene brojke, jer koncepti nisu e, pravno obvezujući. Hvala Jaroslave. E, prije nego što dam riječ e, Marije Kišner za komisiju, želim e, reći nekoliko riječi. Prije svega hvala Ulrike na ovom izvješću. U potpunosti se slažem s tvojom filozofijom a plan za Baltik se mora na neki način prekopirati i za Sjeverno more. E, Werner i ja smo sa Vijećem za Baltik, Jaroslav se toga sjeća, e, održali teške pregovore e, i mislim da je danas važno ponovo otvoriti tu raspravu. Kompromis je održiv i mislim da trebamo osmisliti plan upravljanja koji ribari već dugo čekaju. Naš cilj je da uspostavimo mjere upravljana kako bismo do 2020. dosegli najveći održivi e, prinos. E, tome se e, doda pitanje kvota i obveznog iskrcavanja, a tu postoje ograničenja zato što je teško vidjeti jesu li takovi u potpunom skladu sa planom upravljanja i zato je potrebno pratiti i evaluirati provedbu. Takovi nisu neki odvojeni instrument, nego pridonose ZRP-u kao svi instrumenti za upravljanje i zato moramo redovito pratiti sustav kvota i plan upravljanja paralelno. Gospođa Rodus e, nam predlaže jedno interesantno rješenje, to zove najboljim znanstvenim mišljenjima i kaže da je važno da se ona donose po vrlo preciznoj metodologiji. E, naravno, Teško je zanemariti kontekst Brexita u izradi plana za upravljanje, ali svejedno, dakle, moramo, napraviti, moramo nastaviti s radom i na kraju ćemo imati dobar plan za upravljanje i to će biti odlična e, osnova za pregovore o planovima za upravljanje stokovima s trećim zemljama. Sada dajem riječ e, gospođi Kišner iz komisije. Izvolite. Merci, Äh, ähm, bitte erlauben Sie mir, dass ich mich heute in der Muttersprache... Molim vas, dopustite mi da vam se danas obratim na maternjem jeziku izvjestiteljice. Možda će onda to biti lakše i za druge zemljačke, dakle da me prate. Jako se veselimo zbog izvješća gospođe Rodust Eto, sjela se. Dakle, digla si se kako bi pozdravila naše prijatelje Maja. Digla sam se zato što mislim da je to ipak e, znak, e, to je znak poštovanja zastupnicima ovog odbora. E, ako vam je draže da sjednem, da biste me bolje čuli, da budem bliže mikrofonu, onda mogu i sjesti. Ne, ali mislim da će tvoji kolege, neće biti s time sretni jer oni inače uvijek svi sjede. A, ok, ne želim sada mijenjati ovdje prakse, onda ću e, nastaviti sjediti. Sada mi e, dozvolite da nastavim na njemačkom. Gospođo Valdes, hvala vam lijepa još jednom na vašem izvješću. Mi smatram da je izvješće vrlo dobro, zanimljivo i da sadrži mnoge zanimljive elemente. Svi mi naravno znamo da nam je hitno potreban plan za Sjeverno more jer će nam on pomoći da e, reformiranu ribarstvenu e, politiku e, koju ste vi izuzetno doprinijeli da ju možemo u potpunosti provesti. To je primjerice vezano uz određene ciljeve, vezano uz održiv ribolov, uz najviši održivi prinos. To je vrlo važno, ali to vrijedi i za obvezu iskrcavanja koja je jako teška obveza za ribolov gdje moramo pomoći e, ribarskoj industriji. To vrijedi i za to kako ćemo u budućnosti upravljati mješovitim ribolovom na području Sjevernog mora. Mm, vaše izvješće, to sam već rekla, sadrži mnoge zanimljive i dobre ideje. Mi smatramo da je izuzetno važno da vrlo brzo odlučimo o tom planu, o planu koji će nam omogućiti da ribolov u Sjevernom moru u budućnosti uredimo na taj način da upravljamo time kako bi ostvarili najbolje za naš e, ribolov, za nas, ali istodobno naravno taj ribolov treba biti održiv. Dakle, moramo dobro provesti reformiranu politiku. Mi isto tako smatramo vrlo dobrim e, to što ste gospođo Rodust e, pokušali prilagoditi prijedlog komisije planu za Baltičko more. Mi smatramo da je vrlo važno. Dopustite da navedem jedan primjer vezano s to što ste napravili Primjerice, vi ste preuzeli e, jedan propis kada se radi o financiranju e, privremenih obustava ribovnih aktivnosti iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mi smatramo da je to vrlo dobra ideja. A uzevši ovdje situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, smatramo da je važno i da E, se naša temelji na postojećim političkim kompromisima. I još jednom mi dopustite na kraju osobno zahvalim izvjestiteljici na dobro obavljenom radu. Već se sada veselimo što ćemo idućih nekoliko tjedna mjeseci moći s vama surađivati i hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala Maja. Sada ponovno riječ dajem Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Čula sam mnoge ljubazne riječi i na tome srdečno zahvaljujem. Ja nisam sama izradila ovo izvješće, ja sam uvijek vas dobro slušala kada smo ovdje održavali rasprave u odboru. Sve te ideje koje se spominju na nekim drugim mjestima smo u ovo uključili. Dopustite mi da se kratko osvrnem na nekoliko kritičnih primjedbi. Gospodin Gizike, vi ste rekli da kod kontrolnih mjera moramo biti oprezni i da ne pretjeramo s time, da ne budemo e, veći, veći papa od samog pape. To je dosta teško zato što imamo kontrolne kontrolnu uredbu iz prošlog ZRP-a. Mi moramo izraditi novu kontrolnu uredbu, a to smo rekli u ovom odboru da ćemo napraviti kada obavimo sav ostali posao, poput tehničke mjere i drugo. Dakle, sada na neki način moramo e, tu staru kontrolnu uredbu koju smo prilagodili putem uredbe Omnimus na neki način provesti. To nas čeka dakle s jedne strane, a da znamo istodobno da to nije ona završna uredba kontroli i to nam otežava cijelu tu zadaću. Naravno da moramo naći dobru težu i mislim da kada jednom podnesete vaše amandmane koje ja očekujem e, da ćemo onda to i uspjeti. E, još jedna misla o Brexitu. Kada sam govorila o trećim državama, mislila sam i na to. I koliko god mi je žao zbog toga, ja bih rado da Ujedina kraljevina i dalje ostane u Europskoj uniji, ali izgleda da ćemo i devetog e, dobiti taj dopis e, gospođe May i onda ćemo morati ozbiljno razmisliti o tome kako će izgledati budućnost. Zato što bi nam mogao otpasti teritorij e, u iznosu od dvije trećine Sjevernog mora i samo jedna trećina će onda ostati europski teritorij. Problem za mene pri mom radu predstavlja i ovo određivanje tehničkih mjera. Mi još uvijek nemamo tehničke mjere pred sobom, kolega Mato radi na tome, a one su nam hitno potrebne. Te bih stoga s njim u vezi još jednom eh, htjela zamoliti da što brže nastavimo raditi na tome jer i u planu za Sjeverno more moramo imati hitno te tehničke mjere, a budući da ih još nemamo, ja sam e, nekoliko njih koji su važne već uključila u ovaj plan za Sjeverno more. Malo sam išla unaprijed. Što se tiče e, solidnih znanstvenih podataka, znam, ja sam i sama bila e, radila na planu za Baltičko more, ali baš sada u proteklih nekoliko mjeseci smo usvrdili što se tiče Baltičkog mora da su znanstveni podaci često stari, e, godinu i pol. I na temelju toga se radi izračun. To su prestari podaci. Žao mi je, moramo doista vidjeti kako ćemo to u budućnosti urediti. I zbog toga govorim o najboljim znanstvenim e, saznanjima. Postoji jedna država članica koja je predložila već međuvremenu nove podatke, a mi moramo doista se dati mogućnosti da to uzmemo u obzir. Ja sam tu svjesno isključila brojke iz izvješća i znam, to sam već jednom raspravljali u svezi sa planom za Vatrško more. Baš zbog toga sam ih isključila i htjela sam samo da tu postavimo princip. E, princip e, je taj kojeg bi se svi trebali držati. To je ono što želimo reći. I mislim da je to mnogo bolje za ribolov da budemo fleksibilniji pa i što se tiče e, regionalnih aspekata. Sažeto rečeno, zahvaljujem vam na e, lijepim riječima koje sam čula. E, to je meni danas bilo posebno važno, pa i zbog glasanja o prethodnom izvješću i tu mi je onda bilo drago čuti vaše pozitivne riječi. Veselim se vašim amandmanima, vjerujem da će oni pristići skoro i dosta sam sigurna da ćemo na kraju zajedno uspjeti usvaliti dobar plan za Sjeverno more. Te vas molim da se doista pridržavate vremenskih rokova. E, ribari e, Sjevernog mora iz svih regija e, očekuju naše odluke i smjernice za daljnje postupanje. Hvala vam, zahvaljujem na suradnji, zahvaljujem srdačnoj komisiji koja mi je bila uvijek od velike pomoći i uh, veselim se danas u radnji. Hvala. Merci, Ulrike. Donc... Hvala Ulrike. Potvrđujem da je rok za podnošenje amandmana 2. travnja u 12. E, travnja, ispričavam se, u 17 sati. E, glasovat ćemo 21. E, ili 22. lipnja u odboru, a na plenarnoj ćemo glasovati u Ruinu. Dragi kolege, sada prelazimo na točku broj 11, ako se ne varam. Ne, prvo točka broj 8. Radi se o izvješću o e, ulozi turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva. Radi se o izvješću socijaldemokrata. Gospođa Brijano je izvjestiteljica za ovo izvješće. Održali smo prvu razmjenu e, mišljenja o ovom prijedlogu 18. travnja prošle godine. Hvala što ne brbljate međusobno. Dobro, sada ću dati riječ gospođi Brijano. izvolite. E, hvala. Ovo je izvješće na vlastitu inicijativu. E, motivirano je kontaktima koje smo svi imali u našim zemljama e, gdje se radilo o važnosti ribarstva i turizma povezanog s ribarstvom. Dakle, radi se o našim iskustvima, u našim zemljama i mi zapravo sada želimo ovdje shvatiti kakav je zapravo stav komisije vezan za to o izvješću. Na osnovu naših e, prvih kontakata naš osjećaj je da su oni također se već bavili ovom temom komisija je već nešto učinila po tom pitanju, ali budući da se radi u različitim zemljama i da se radi o različitim aspektima rekreativnog ribolovstva, turizma i tako dalje, mi smo zapravo zaključili da bismo trebali e, nešto više učiniti i izvješće e, ukazuje na to da bi komisija trebala se ponovno time pozabaviti tu smo pristupili e, to na osnovi analize e, ribarskog sektora i ovog malog ribarstva. E, tokom proteklih nekoliko desetljeća su ribari i ribarske zajednice trpile zbog cijelog niza faktora, pretjerani izlov, smanjenje stokova, demografsko demografski problemi i cijeli sektor je zapravo sve manje privlačan. No također je istina da se situacija razlikuje od zemlje do zemlje jer u nekim područjima e, su e, ribarske aktivnosti ribarstvo i dalje vrlo privlačni. No situacija nije baš ružičasta jer drugdje e, te ribarske zajednice trpe. I mogućnost da se privuku turističke aktivnosti u e, ribarstvo, to bi moglo biti dosta korisno. Zapravo cijeli pristup je bio taj da se prvo dobiju neke informacije, neki podaci o tome koje se mogućnosti otvaraju za ribare kako bi oni mogli proširiti svoje gospodarske aktivnosti. Također smo utvrdili da ribari koji e, zaista se počnu baviti tim dodatnim aktivnostima, mogu zaraditi više novca, ali i također smanjiti svoje ribolovne napore. Dobili smo i neka mišljenja od odbora koji se bavi turizmom. Također smo e, to razmotrili u drugim područjima e, gledali smo kakva je situacija bila 2012. Zapravo tu se identificirao taj turizam priobalni koji je nužan za održiva gospodarstva. 2010. smo imali jednu komunikaciju gdje je Europa pokazalo se najvažnija turistička e, destinacija za cijeli svijet i da je upravo taj pomorski i priobalni turizam veoma važan. Znači, e, i sa tog aspekta je jasno da je ovaj pristup kvalitetan. U izvješću se nastoji razjasniti cijeli niz e, pitanja, e, zapravo se radi o tri vrste turističkih aktivnosti koje su povezane sa ribarstvom i termini koji se koriste se razlikuju od zemlje do zemlje. Jedna od tih aktivnosti je e, rekreativni ispovi, odnosno ekskurzije gdje turisti su na brodu i sudjeluju u e, lovu na ribe. Još jedna e, aktivnost koja također postoji je turistička aktivnost gdje se riba lovi s obale. I tu imamo također i ugostiteljstvo, E, ugostiteljske aktivnosti na samim brodovima ili kada brodovi pristanu u luke, dakle u restoranima ili drugim objektima koji su blizu tamo gdje se iskrcava riba. Također imamo i e, rekreativni ribolov. Znači radi se o ribićima i ljudima koji love ribu i na taj način se generira turistička aktivnost. Također treba imati na umu da ovakve aktivnosti pomažu e, tome da se turisti koji dolaze na različita priobalna područja da se informiraju o, o tradicionalnim aktivnostima i na taj način se također održava e, život u tim e, selima, tim ribarskim zajednicama i također ih se poduči kako treba jesti ribu. Mi uvijek potičemo e, ljude da jedu lokalnu ribu i na taj način se također može premostiti taj jaz između tradicionalnih ribarskih aktivnosti i potrošača. I imamo ovu priobalnu grupu Mare Dele Alpi gdje e, turisti e, koji su, s njima se razgovaralo prije nego što su se bavili tim turističkim aktivnostima koje su povezane sa ribarstvom i e, tada se ispostavilo da oni jedu samo četiri vrste riba. Dvije slatkovodne, dvije morske, a nakon što su prošli kroz te turističke aktivnosti, proširili su te broj riba koje su bili spremni koje su spremni bili jesti. Znači, na taj način se također mogu očuvati stokovi. Nemaju e, sve zemlje konkretne podatke e, o tome. jer mi imamo podatke za Italiju, ali također smo pronašli informacije o razmjeni dobrih praksa sa drugim zemljama, primjerice Francuska, Španjolska, Grčka, Belgija, pa čak i u Njemačkoj Portugalu, te u Finskoj i tamo su također provedene neke studije vezane za to pitanje. Ono što je važno imati na umu je da oni e, ribari koji se odluče za diversifikaciju svojih gospodarskih aktivnosti također moraju proći kroz e, određenu edukaciju. Mnogi od njih su mlađi, e, oni uglavnom govore barem jedan strani jezik i to naravno je od koristi za njih. Ta vrsta aktivnosti također uključuje više žena zato što one mogu e, tu biti više uključene nego što je to slučaj sa tradicionalnim ribarskim aktivnostima. I u ovim lokalnim akcijskim skupinama e, pokazalo se e, da su to zaista pozitivna iskustva i imamo te neke mreže e, koje također pokazuju se korisnima, tako da bismo trebali promicati e, te vrste projekata. E, bilo bi dakle, korisno da se uspostave te mreže, ne samo Farmnet, nego i druge, po kojima, kojima bi se mogla zapravo razminjivati te sve informacije. Evo još samo da naglasim, trebamo harmonizirati terminologiju koja se koristi u Europi i također trebamo e, razmotriti i aspekt e, sigurnosti i zaštite na radu, zaštite potrošača koji su na tim brodovima. Tu su također i sredstva, e, trebamo razmisliti o tome i možda bismo se mogli fokusirati e, kod financiranja upravo na ovakve aktivnosti koje su povezane sa turizmom. Dakle, ribarstvo povezano sa turizmom ne radi se samo o financiranju ribarstva, nego o cijelom nizu drugih područja. Tako da bismo mogli diversificirati i naš pristup financiranju. Evo, to je to što imam e, za vas i zanimaju me vaši komentari. Carlos Isturgaiz, tražio si riječ. E, hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo ću čestitati izvjestiteljici na ovom kvalitetnom izvješću i tu zaista imamo neka dubinska objašnjenja. Jedan od načina na koji možemo osigurati održivost o kojoj se govori u ovom izvješću jest stvarna mjera za diverzifikaciju i također za poštivanje bioraznolikosti jer bi se zapravo to pretvorilo u novi izvor prihoda za ribarski sektor. Na ovom području turizam koji je povezan sa ribarstvom će postati sve važniji i otvarati će se nova radna mjesta, ali tu ima i cijeli niz drugih šansi koje mogu povećati vidljivost ribarstva i pobrinuti se da ga ljudi više cijene. I evo da vas podsjetim, u Španjolskoj, e, kao što je rekla i gospođa Brijano, imamo zapravo i pravi uzor za to i mi ćemo svakako podržati sve takve mjere. Također se slažem s izvjestiteljicom da e, pod pomoć iz drugih e, fondova iz EFSI-a e je veoma važna da bi se podržale te lokalne strategije. Također sam jako za to da se pobrinemo zato da odbor nastavi e, poticati komisiju da i dalje radi na tome. Primjerice e, kroz edukacije za ribare, e, kampanje za podizanje svijesti o tome, također da se u to ključe muzeji i razni drugi dionici kao što su recimo istraživački instituti i tako dalje. Također hoću naglasiti da ovaj ribarski turizam je nešto e, što će zahtijevati da neki od ribara se zapravo prebace na taj novi način djelovanja, morat će proći kroz e, prekvalifikaciju i to bi mogao biti problem. I mislim da uloga tih komercijalnih ribara je također da hrane e, ljude i društvo i to je veoma važan aspekt koji ne smijemo smetnuti suma. Svi su naravno stručnjaci za svoju vlastitu profesiju, ali ne možemo očekivati da će ribar se moći pretvoriti u e, turističkog vodiča preko noći. Naravno, ja sam e, spreman izvjestiteljici pomoći svojim doprinosom i još jednom joj želim zahvaliti na njezinom izvješću. Marko Afronte. Grazie, io anch'io ringrazio la, la relazione... Hvala, ja isto želim zahvaliti izvjestiteljici. Ovaj izvještaj je dosta dugačak i detaljan i dosta dubinski se bavi ovim problemom. Ovo što je rečeno je također istina. Neće sada svi profesionalni ribari se prebaciti u turističke aktivnosti, ali mislim da to nije niti namjera izvjestiteljice. Ovo što je ona rekla je točno, trebali bismo e, naprosto uložiti malo više napora da se omogući razvoj tog vida turizma. E, u različitim izvješćima se treba to naglasiti, izvješće o plavom rastu i tako dalje. Ali izgleda da ipak nije postignut baš neki veliki napor na tom planu. A i komisija izgleda nije baš se time bavila. Sjećam se koji su bili ciljevi koje smo postavili i mislim da ono što ovdje možemo učiniti jest e, smanjiti ribolovni napor, ali također i troškove. A možemo i poboljšati živote ribara zato što bi onda oni imali još jedan izvor e, prihoda koji bi bio stabilniji i koji bi e, nadopunjavao ono što e, zarađuju ribarstvom. Naravno, što se tiče tih zajednica, ne možete očekivati ljude da će sada na jednom e, promijeniti cijeli svoj stav prema životu i postati turistički vodiči, jer to je sasvim druga vrsta e, rada i zahtjeva sasvim jednu drugu, drugi skup vještina i nije uvijek e, lako ribarima da se prilagode. Tako da ćemo trebati imati jedan širok sveobuhvatni pristup i razmisliti što učiniti na planu edukacije za e, te ribare koji možda misle da bi se mogli diverzificirati i možda se početi baviti nekom drugom vrstom aktivnosti. Moraju se također upoznati sa marketingom, sa turizmom, e, trebaju se upoznati sa e, pojedinim e, vrstama riba zato što turisti žele znati koje vrste postoje, trebaju također znati strane jezike. Tako da je zaista jako dobro da se napravi, osmisli cijeli taj neki kurikulum zapravo za njihovu edukaciju, za osposobljavanje. Vrlo često se čini da se takvi projekti mogu pokrenuti bez nekih velikih problema, ali teško je to održavati. Tako da je veoma važno da zapravo imamo više informacija o primjerima najbolje prakse. Vidjeli smo da mm, imamo ljude koji e, nemaju nikakvog poslovnog iskustva, pokreću turističku djelatnost bez e, prethodne edukacije. I evo tu imamo još nekoliko kategorija koje bismo mogli dodati ovim trima koje spomenja Renata. Prva je e, ove ekskurzije, E, gdje se divlje životinske vrste gledaju i flora i fauna. E, dakle, njih se promatra u divljini. To bi možda bilo malo teže u moru, ali e, postoje načini za to. I ako se promatraju kitovi, mogli bi ribari ponuditi nešto slično. Moramo paziti zato što se ne smiju E, naravno ne smije se uznemiravati ribe koje imamo i druge vrste, ali to bi moglo biti korisno, možda bismo i to mogli razmotriti na Mediteranu. Na Mediteranu. I također mi se čini da bi trebalo biti više informacija u ovom izvješću o turizmu e, gdje se zapravo radi o posjećivanju lokacija gdje se vlovi riba, e, tim ribarskim selima. I ribari mogu zaista tu dati velik doprinos, oni znaju e, kakve alate koriste, e, historijat ribarstva i zapravo bi se onda tu poboljšala, poboljšala ponuda u kulturnom turizmu kad bi se u to uključili ljudi koji svaki dan izlaze na more i Dakle, izvješće je jako kvalitetno, ali neke stvari se mogu dodati. I rado ću to učiniti. Gospodin izvolite. Hvala vam lijepa. Ja želim zahvaliti na ovom izvješću. Imali smo različita saslušanja s tim u vezi i mnogo smo saznali od govornika pri tim saslušanjima. Najveći dio toga se nalazi u izvješću. Samo bi se kratko osvrnula na nekoliko točaka. Točka broj 3 da imamo poseban farnet za eh, ribolovni turizam. To smatram da je vrlo zanimljiva ideja i da bi razmjena između pojedinih regija mogla ostvariti dobre rezultate i dodatnu vrijednost. Ali nažalost pritom treba imati eh, na umu da eh, države članice ne daju svugdje ista financijska sredstva za flag. U njemačkom operativnom programu primjerice imamo sredstva za flag E, koja su se smanjila značajno u okviru e, FPR-a i nije jasno kako bi se onda mogla osigurati ta razmjena među e, ribolovnim područjima i zbog toga mi je jako žao. Zatim nekoliko riječi o točki broj 5, zajednički putevi, to je zasigurno nešto što je važno i higijenski sanitarni uvjeti su vrlo važni, a teško je malim plovilima da e, prihvate turiste na plovilu. Uvijek iznova dolaze kontrolori i kažu da zbog higijenskih ili sigurnosnih razloga nije moguće e, ugostiti turiste na plovilu. Zatim nekoliko riječi o točki broj 7. E, ova referenca na direktivu o pomorskoj strategiji i na direktivu u okviru za vode je naravno vrlo važna. Osim e, općenite potrebe da se e, prekine dodatno zagrođenje voda, e, možemo iskoristiti taj turistički potencijal u regijama. I još nekoliko završnih primjedbi o točki broj 2. Mislim da je to vrlo zanimljiv pristup, da dakle naglašavamo kulturu i tradiciju e, ribolovne kulture u regijama i da na taj način te regije mogu stvoriti za sebe brand. E, ja se veselim ovom izvješću i rado ću doprinijeti e, tome da na, kraju dobijemo vrlo dobro izvješće. Hvala vam. Clara. Eh, Hvala. Također zahvaljujem Renati Brijano na izvješću. To nije nova tema. Ali tokom nekoliko proteklih godina E, se zapravo e, ponovno pojavljuje. Radi se o aktivnosti koja neće zamijeniti ribarstvo, nego je dodatna i stvara dodanu vrijednost e, za ribare. Ne samo za ribare, nego i za sve sva područja gdje se lovi riba. koja je zbog e, opadanja stokova se našla u problemima. Ali e, zapravo moramo održati i običaje tih područja e, ribolovnih, odnosno ribarskih. Primjerice, Kod e, mene na obali sad je broj brodova e, ribarica spasa sto na trideset. No ljudi koji tamo žive i koji su uključeni u turističke aktivnosti žele da e, na obali i dalje ostane ta aktivnost, znači da ribarski sektor i dalje bude prisutan jer je on i sa turističkog stanovišta veoma interesantan. U u ovom e, izvješću se također e, može povezati izvješće Tomašić. E, cijeli niz ovih prijedloga je veoma interesantan. Posebno bih htjela naglasiti, kao što je naglasila Ulrike, potrebu da se na cijeloj Europi definiraju neka pravila, ne samo e, što se tiče sigurnosti, radi se o novim aktivnostima, e, malih, malim aktivnostima i zapravo bismo trebali smanjiti sve rizike. Naravno, e, ljudima može biti avantura kad se popnu na brod i gledaju kako se rovi riba, ali to ne znači da bismo trebali ignorirati moguće rizike trebali bismo znači imati odgovarajuću razinu sigurnosti. Zašto to kažem? Zato što je bilo nekih situacija gdje zbog i bilo je nekih situacija gdje je bilo problema, tako da i kod zaštite na radu trebamo razmisliti o tome. Znači trebamo E, razmisliti o jednoj e, situaciji gdje bismo zapravo to trebali e, na više razini regulirati, a ne to prepustiti općinama jer trebamo imati te zaštitne mehanizme oko cijelog niza stvari. Mislim da je zaista ovo interesantno. Na regionalnoj, lokalnoj algi će e, zapravo e, se to moći raditi u svim područjima gdje se lovi riba. To je vrlo privlačno jer e, i zbog toga će neke vrste biti u boljoj situaciji, to će biti pozitivno po njih, tako da jest dobra ideja da od samog početka imamo taj zajednički okvir jer ćemo onda imati tu dodanu vrijednost sa stanovišta turizma i također trebamo bolju interakciju kod diverzifikacije i mislim da postoji taj zid između onoga što se događa u lukama i ovih novih aktivnosti e, turizma povezanog sa ribarstvom koji već se odvija u cijelom nizu zemalja. I mi već godinama na tome radimo ali nema dovoljno suradnje e, na tom planu. I mislim da bi tu trebala postojati e, veća e, suradnja u lukama između ta dva aspekta, te dvije djelatnosti. Mislim da bi to trebalo također naglasiti u izvješću koje, kao što sam rekla, interesantno. Mislim da ćemo na klubovima moći neke stvari dodati, primjerice fokusirati se na četvrti stup, ZRP-a. Na taj način ćemo osnažiti ovo izvješće, a gledati u budućnost. Hvala Anišar. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovih zadnjih primjedbi prethodnih govornika o tom turizmu, to mogu podržati prije svega što se tiče onog sigurnosnog aspekta. Dakle, kad kad e, ljudi dolaze na plovila koje ne mogu čak niti plivati, dakle to sve treba imati na umu. A ribolov je nekima i hobi i to je vrlo pozitivno za ljude, no ja vidim da se kad kad u Europi bavimo sa ovim tradicionalnim sektorima, pa i sektorom ribolova i poljoprivrede, da se ti tradicionalni sektori pomalo stavljaju u drugi plan kažu nam da sada postoje nekakve dodatne aktivnosti na tom polju, da pokušavamo podržati te dodatne aktivnosti i da te dodatne aktivnosti mogu zamijeniti osnovne aktivnosti, ali s time se ne slažem. Recimo ako govorimo o zdravstvu na području ribarstva i o tome da treba postojati dovoljno ribe, onda se tu radi o ribi u Europi. Tu se ne radi o prekomjernoj upotrebi antibiotika niti o otpornosti na antibiotike. Riba koja nam pristiže izvana, tu onda vidimo da je ona puna antibiotika, ali mi imamo zdravu ribu u Europi i stoga mislim da e, tu e, ne bismo trebali e, možda pretjerivati, to bih htjela reći izvjestiteljici. Dakle, te dodatne aktivnosti, naravno da o tome možemo raspraviti, ali trebamo bi, isto tako se pridržavati one srži. Hvala Ani na ovim komentarima, hvala i e, drugim e, E, kolegama i ja sam htio ukratko zahvaliti Renati Brijano na njezinom izvješću i reći da se radi o e, temi koja je od e, velike važnosti za sektor ribarstva i slažem se sa gospođom Brijano da ne postoji prava definicija turizma koja je povezana s ribarstvom i zato postoje različite tumačenja u različitim državama članicama i to može dovesti do pravne nesigurnosti za ribare. turizam e, povezan s ribarstvom e, naravno ne smije zamijeniti e, ribolov i ne želimo ribare pretvoriti u turističke djelatnike, nego im želimo omogućiti dodatnu djelatnost, a njihova primarna djelatnost ostaje ribarstvo. Isto tako želim naglasiti da je važan Efernet i lokalne skupine za promociju u Um, ovom sektoru. Evo, to je kratka uh, primjedba s moje strane, a sada je Liza Roller za komisiju. Hvala. Dobro jutro svima. Hvala što ste nas pozvali da mi uh, iznesemo naše stajalište u ovom izvješću. Mi pozdravljamo izvješće, pogotovo zato što, kao što je predsjedatelj upravo objasnio, i mi upravo počinjemo razmišljati o razdoblju za e, nakon 2020. i e, razmatramo sva izvješća na vlastitu inicijativu i izvješća različitih dionika. ona su od nas e, vrlo važna da osmislimo kako ćemo isplanirati to razdoblje nakon 2020. godine. Sada bih se osvrnula na neka konkretna pitanja iz ovog izvješća i možda vam mogu e, dati neke dodatne informacije. Kad se radi o poveznici između ribarstva i turizma, mi smo e, bili e, aktivni kroz EFRD, ali isto tako kroz Farnet, e, gdje smo pokušavali poticati diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu. Isto tako, e, Farnet je osmislio vodič za lokalne e, akcijske grupe koje oni mogu koristiti u praksi da im se pomogne. Druga inicijativa koju je važno naglasiti jest rad koji provode naši kolege u DigiGrow. Grow. Postoji observatorije za konzervaciju u ribarstvu gdje poduzeća i donositelji politika mogu dobiti savjete o strategijama, o tome kako da strategije provedu na lokalnoj razini u svojim zajednicima. Isto tako postoji druge malo šire inicijative iz domene turizma koje su usmjerene ka e, malim srednjim poduzećima i mm, pogotovo u sektoru ribarstva. U izvješću se poziva na e, provođenje studije o procjenu učinka u ovoj domeni e, turizma e, povezanim s ribarstvom. Mi smo pred dvije godine napravili studiju o e, četvrtoj osovini gdje smo se posebno koncentrirali na lokalni pristup u ribarstvu i u diversifikaciji ribarstva. Isto tako pred dvije godine smo proveli jednu drugu studiju. E, razmotrili smo sociogospodarski utjecaj dodatnih e, i komplementarnih aktivnosti ribolovu. Dakle, tu se ne radi samo o turizmu, to, nego se isto tako tu radi o proizvodnji i mreža, ledomatima se radi i tako dalje. Znači, htjeli smo uspostaviti, odnosno naglasiti važnost e, lanca vrijednosti, e, da pokažemo kako jedno radno mjesto u ribarstvu ima e, domino efekt na druga radna mjesta u drugim domenama. Evo, to je još jedna studija koja bi vam mogla biti interesantna. A sada konkretno, što se tiče promocije marketinških strategija ili oblika upravljanja ili što se tiče prikupljanja podataka. Fond za pomorstvo i ribarstvo Europske unije ima ključnu ulogu u tome i brojne mjere koje su uključene u izvješće za promociju turizma u sektoru ribarstva su mjere koje u ovom trenutku su prihvatljive e, u okviru Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Međutim, ono što smo uočili je da je provedba programa vrlo polagana, da vrlo sporo teče i mislim da to ima izravni utjecaj na kapacitete, odnosno sposobnost tih malih i mikropoduzeća eh, i lokalnih akcijskih eh, skupina da započnu nove aktivnosti u turizmu, eh, dakle povezanom s ribarstvom. Drugim riječima, sredstva su dostupna, mjere su dostupne, ali potrebno je dodatno djelovati, poduzeti nove mjere kako bismo sve to pokrenuli. Ovo nam je e, isto tako dobra lekcija za e, sve što ćemo odlučiti za razdoblje nakon 2020. godine, sve što postoji, moramo se uvjeriti da funkcionira na terenu i da se programi mogu dobro provoditi i pravovremeno. Na kraju želim zahvaliti izvjestiteljici i svim i svim zastupnicima na njihovim komentarima. Ja sam vam na raspolaganju. Hvala Eliza. Renata, možda imaš još nešto za dodati? Da, biti ću vrlo kratka. Hvala onima koji su se javili za riječ, uključujući i komisiju. Hvala kolegama, hvala komisiji. Slažem se sa gotovo svim prijedlozima i komentarima i naravno da nitko ne pokušava reći da turizam povezan s ribarstvom može zamijeniti samo ribarstvo. Nipošto nismo to mislili. Mislim da kroz vaše amandmane možemo dodatno unaprijediti ovo izvješće, a tu mislim i na prijedloge od strane komisije. Moramo naravno biti pažljivi prema sustavu. Svatko ko se želi početi baviti ovom aktivnosti treba našu potporu i pomoć i želimo da sva sredstva i alati budu u korist dionika ovom sektoru. Hvala Renata. 29. E, ožujak u 17 sati je rok za podnošenje amandmana, a glasovat ćemo na odboru 25. E, teravnja, a u lipnju se glasuje na odboru ITRE. Sada prelazimo Idemo na sljedeće e, izvješće. Radi se o svemirskoj strategiji za Europu. 26. E, listopada komisija je usvojila komunikaciju e, Svemirska strategija za Europu, a mi smo na našem sastanku 5. prosinca odlučili da ćemo izraditi mišljenje, a gospodin Ricardo Serao e, Santos je izvjestitelj. Danas ćemo čuti predstavljanje e, nacrta mišljenja i odrediti rokove za amandmane. Sada dajem riječ kolegi. Hvala e, predsjedatelju, hvala, hvala Mi smo o svemirskoj strategiji za Europu već i prije raspravljali. i ja sam sastavio sažetak mišljenja koji vam je svima dostupan. Amandmane ćemo podnositi u sljedećih nekoliko dana koji će dodatno razjasniti situaciju. Mišljenje nije dugačko, pa nisam eh, u njega mogao uvrstiti sve što sam htio, ali sigurnost na moru je prva i osnovna tema, odnosno najvažnija, eh, kako možemo se učinkovitije baviti sa novonastalim eh, hitnim situacijama. Moramo se više fokusirati na Galileo, Kopernik i druge usluge za usluge traganja i spašavanja na moru. Isto tako, moramo pokušati eh, shvatiti kako i mi možemo pomoći, a tu je važna interakcija sa sustavom eh, Kopernik. Mi već imamo direktivu i sada je pitanje kako da svemirska strategija pomogne u zaštiti priobalnih područja morskih ekosustava. To je e, i nešto što je sadržano u tekućoj strategiji. Imamo postojeće instrumente i u amandmanima ćemo pokušati naglasiti da se te postojeće instrumente treba pravilno koristiti. Ne trebaju nam skupe usluge, nego moramo ono što imamo staviti na raspolaganje svima. Primjerice, ribari u Europi moraju imati pristup tim uslugama. Isto tako mislim da je potrebno uložiti određeni napor kako bi se um, ostvarile kako bi se postigao cilj posrednih e, korištenja tih usluga. Isto tako mislim da moramo doprijeti do šire skupine dionika. U svakom slučaju moramo e, uključiti dionike i e, glavni cilj bi nam trebao biti da stvorimo dodanu vrijednost što bi trebalo pomoći u stvaranju novih radnih mjesta. Ovo su sve elementi o kojima treba voditi računa pri izradi nove strategije. Istovremeno, kad se radi o najudaljenijim regijama, koje su predstavljene ovdje u parlamentu, one su jedan vrlo važan element, zato što najudaljenije regije i prekomorski teritoriji već posjeduju mnoga znanja, a oni jesu dijelom europskog područja i zato bi nam ta područja trebala biti izvrstan način da nadopunimo znanje koje dobivamo na temelju e, svemirske strategije, a naši konkurenti nemaju uvijek tu mogućnost. Primjerice Gvajana je od velike važnosti u kontekstu svemirske strategije. To je ta dodana vrijednost od koje moramo izvući korist. E, isto tako, na Azorima se trenutno osniva Međunarodni centar za ribarstvo. I ja bih pokušao na sve moguće načine na temelju vaših amandmana proširiti sve elemente ovog mišljenja. Hvala Ricardo. Ja ću e, sada nešto reći kao izvjestitelj u sjeni za, za EPP. Prije svega hvala ti e, za ovaj nacrt mišljenja i slažem se sa većinom tvojih stajališta. Možda je čudno što u odboru za ribarstvo razgovaramo o svemirskoj strategiji. Međutim, primjeri e, primjene e, svemirskih tehnologija u našoj domeni su brojni, ali nažalost često nepoznati. E, svemir i e, more su dva fascinantna područja, a njihova sinergija je temelj za industrijski razvoj. Sateliti primjerice nam omogućuju da mjerimo površinske struje, isto tako da motrimo, nadziremo pomorske rute i ribolovne aktivnosti. Isto tako nam pomažu za spašavanje i traganje na moru. E, djelomično se to odvija putem satelitske komunikacije. Isto tako da e, pratimo zdravlje akvakultura različitih. E, I svemirski program obuhvaća, odnosno, dakle, velike investicije i zato moramo, da bismo opravdali te visoke investicije, maksimizirati upotrebu tih eh, tehnologija i zato mi eh, želimo da Europska unija u potpunosti iskoristi te sinergije između ribarstva i svemirske eh, strategije. Prije svega, e, konkretno e, provedba sporazuma iz Pariza isto tako e, se može provesti na temelju ove sinergije. Isto tako, borba protiv NNN ribolova, zatim borba protiv širenja plastičnog otpada u morima. Isto tako promatranje oceana. Ja sam zadovoljan što na ovom odboru e, raspravljamo o ovoj strategiji. Da vidimo na koji način e, svemirska strategija može ići e, u korist ribarstva, da izvučemo najviše moguće koristi iz te sinergije. Mislim da je vrlo važno da pomorski sektor koji danas uvelike ovisi o svemirskim tehnologijama, da ne ovisi o trećim zemljama, nego da postane autonoman i da e, ovisimo samo o europskim e, tehnologijama i sustav Galileo nam je omogućio tu autonomiju u odnosu na američke tehnologije. Sada ću dati riječ kolegi Afronteu. Marko, ne, nećeš e, uzeti riječ? Ne, nisi tražio riječ. Dobro. Werner, imaš li ti nešto za reći kao izvjestitelj u sjeni? Ja nisam izvjestila u Sjeni, ali sam htio zahvaliti gospodinu Santošu na tome što imamo toliko detaljnu raspravu o tome i tvoje izlaganje je bilo vrlo zanimljivo zato što postoje e, primjeri za primjenu toga kako možemo e, sustav Galileo provesti u praksi zajedno sa europskim satelitima. Kada smo bili zadnji put u Vigou, Onda smo imali vrlo zanimljive rasprave i kolega Milan Mon je bio tamo isto prisutan i bili smo u svemirskom studiju gdje se prate sva plovila eh, Europske unije. Prati se slijede li pravila zajedničke ribarstvene politike što se tiče ribolovnih područja, kada su tamo, kada putuju do ribolovnog područja, kada imaju ulovu uh, ulov u mrežama i imali smo i automatski identifikacijski sustav koji smo tamo vidjeli. To je vrlo važno i za sigurnost uh, posade na brodu ako e, dođu na područje gdje je more opasno, da onda možemo odmah poslati e, tim za spašavanje. Dakle, sve ono što možemo pratiti pomoću e, toga je već spomenuto i sve u svemu je to strategija koja je za nas vrlo važna kako bismo isto tako i mogli e, reći nešto protiv onoga što, što nam se uvijek prebacuje da E, nitko ne prati kako plovila poštuju one kvote i ona pravila e, primjerice u najudaljenim regijama znamo da to je kod da je to i kod ikata jako važno vezano uz ulov tune zajedno sa japancima i drugima da tu razotkrimo e, ilegalni ribolov i ovo je vrlo koristan sustav za to. Hvala. Pa hvala. Ako se više nitko ne javlja za riječ, predaću ću riječ komisiji. Gospodin Shepard ili gospođa Lekronje. Evo tko se želi kratko javiti za riječ. Hvala gospodine, ja sam gospođa Lekrenje, dobar dan svima, hvala gospodine predsjedatelju. Komisija želi zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja i moram reći da se radujemo vašoj potpori svemirskoj strategiji. Svemirska strategija jasno naglašava da komisija za cilj e, dodatno razviti i nastaviti sa svojim e, svemirskim programima i kako su nam ciljevi sve viši i kako e, želimo te e, sve podatke dobivene e, iz e, svemirske domene podijeliti sa drugim domenama, odnosno politikama Europske unije, a to isto tako vrijedi za ZRP i kao što je rečeno na temelju usluga Kopernika komisija pridonosi nadzoru ribolovnih aktivnosti naravno na temelju suradnje sa e, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i sa Europskom agencijom za nadzor u ribarstvu. Zahvaljujući e, programu e, Galileo sve su operacije postale sigurnije, a geolokalizacija je postala preciznija. E, isto tako na početku smo, netko je spomenuo e, sigurnost na moru, postoje tri usluge iz prosinca e, Galilea, tri usluge Galilea koje omogućuju bržu i efikasniju lokalizaciju na moru, zahvaljujući lokalizaciji u 10 minuta, što uvelike skraćuje razdoblje u kojem se može doći do e, osobe koja je potrebna pomoć na moru. E, jedan od glavnih ciljeva svemirske strategije da se razvije e, konkurentan sektor koji potiče inovacije i istraživanje, a ambiciozni ciljevi su u tom s tim u vezi e, definirani u strategiji. Komisija sada osmišljava akcijski plan za provedbu strategije i e, na tu temu se savjetujemo sa dionicima, isto tako se s njima savjetujemo o e, vremenskim rokovima i u tom smislu će i vaše mišljenje biti korisno, isto kao i sve druge informacije i podaci koje vaš odbor e, želi podijeliti sa našom službom. Hvala. Hvala vam lijepa. E, Gospodžo Ricardo, hoćeš li ti nešto reći? Da. Hvala velo kratko. Dakle, hvala na svim ovim e, komentarima. 70% naše planete čini upravo voda. I tu imamo različite aktivnosti na tim vodama i zahvaljujući s programima za svemirsko istraživanje imamo također različite metode koje nam omogućuju da spašavamo živote i možemo pratiti e, Eh, i također nam to može omogućiti da bolje shvatimo kako funkcionira zrakoplovstvo. To je veoma važno za Europsku uniju. Jer posebno kad se borimo protiv eh, konkurencije kao što je SAD koja je vrlo žestoka. Hvala Ricardo. 29. ožujka rok za podnošenje amandmana, 25. travnja glasanje, 22. lipnja u odboru ITRE glasanje, a još ne znamo kada će ovo doći na plenarnu sjednicu. Hvala vam, e, dragi kolega, na ovom izvješću. Sada ćemo prijeći na točku dnevnog e, reda broj 9, to je vratit ćemo se na to točku sa našeg dnevnog reda. Tu se radi o razmjeni gledišta o Brexitu tijekom e, sastanka na konferenciji predsjednika održao sam različite razgovore sa gospodinom Verhofštatom, sa koordinatorom Europskog parlamenta za pregovor o Brexitu i sa Michelom Barnierom, koji je glavni pregovarač u ime Europske unije o Brexitu. Mogu vas izvijestiti o tome da će Europski parlament usvojiti prvu rezoluciju o Brexitu i to čim e, ujedinjena kraljevina doznači svoju namjeru da napusti Europsku uniju, dakle pokrene članak 50. i parlament će usvojiti rezoluciju e, možemo reći u travnju na prvenoj sjednici. Tereza me je rekla da će pokrenuti 29. ožujka e, članak 50. Naš odbor je pozvan da daje svoj doprinos toj rezoluciji, to je normalno, i nakon rasprava na razini koordinatora mi smo odlučili da ćemo napismeno dakle, izraditi tekst sa jasnom porukom i da to bude uključeno u rezoluciju parlamenta. I nakon toga je nekoliko kluba zastupnika zatražilo da održimo i raspravu na sastanku odbora i ja sam naravno uvažio taj zahtjev. Sada prelažem da prvo predam riječ koordinatorima, onima koji su ovdje prisutni i da zatim damo riječ svim drugim zastupnicima koji se žele javiti za riječ među koordinatorima. Dakle, ako želiš nešto reći, izvoli. Gospodin Milan Bon, mislim možda o Brexitu. Hvala, pa nemam baš mnogo toga za dodati, zato što mm, Mislim da je e, ovo što smo poslali gospodinu Verhofstadtu zapravo razumno i da se jedna kompleksna tema e, tu pokušava zapravo rezimirati u nekoliko povih e, točaka. E, kompleksnost utjecaja Brexita na ribarstvo je zaista velika. Trebamo vidjeti kakva je situacija sa pristupom tržištu, pristupu vodama i također e, kolika je važnost britanskih voda za EEZ, znači za europsko gospodarsko područje i e, radi se o temi koja se ne tiče samo odbora za ribarstvo nego i odbora Ekon. Treba također ukazati na to da trebamo pozornost e, zaštiti e, europskih ulagača koji su uložili u kompanije u Velikoj Britaniji. Ne bi bilo e, zgodno e, da sada dođe do ograničavanja tih oblika ulaganja. Što se tiče ostatka, mi ćemo pratiti ovo. Moja uloga je koordinatora tu, ali i klub će također raditi na tome u nastojanju da se pronađe jedno izbalansirano rješenje i da na kraju dobijemo dokument koji će izazvati što je moguće manje disrupcije. Hvala lijepa gospođo Rodust. Hvala, ja nisam koordinatorica, ali u mom klubu sam preuzela ovo pitanje Brexita. Kao prvo bih prvo htjela zahvaliti Alanu na tome što E, je snažno zastupao naš odbor na sastanku konferencije predsjednika, to je važno, to je bitno, ali osim toga molim da, da u budućnosti i dalje nastavimo intenzivno govoriti o Brexitu, da svi kolege imaju prilike sudjelovati u tome, jer se naime radi naravno i o pristupu vodama i lukama i to bi trebao biti glavni cilj pregovarača. Evo jedan primjer da vam to pojasnim. Primjerice francuski ribalov, e, primjerice u boulogne sur tu e, oni ovise u iznosu od 85% pristupu britanskim vodama. Mi moramo si moći predstaviti što će to u budućnosti značiti ili primjerice i za e, industriju prerade ribe, primjerice na Rügenu u Njemačkoj. Pet E, od šest haringa dolazi tamo u to postrojenje iz voda Ujedine kraljevine. I e, to je velik volumen iz stoga moramo razmisliti o tome. A u suprotnom e, treba isto tako reći da je industrija za preradu ribe isto tako izuzetno ovisna u Ujedinoj kraljevini u uvozu ribe. Ali nažalost, što se tiče njihovih interesa, oni još nisu toliko glasni kao naši ribari, mi moramo voditi razgovore i s njima. Jer kad kad mi se čini da e, Britanci još uvijek nisu svjesni što zapravo slijedi. Ja smatram da je ribarstvo izuzetno integriran sektor i utoliko je važnije da E, se to ne koristi samo kao argument pri pregovorima. Da e, ta struktura ribarstva, luka i preživačke industrije koja je toliko isprepletena i koja se tiče nekoliko država članica ne raspadne. Oni, njima sada to prijeti. 27 preostalih država članica ni pošto ne bi trebalo dopustiti da ih se podijeli i na to trebamo pripaziti. I naravno da znam da postoje pojedini interesi E, različite za svakoga, ali kao prvo se trebamo zajednički pobrinuti za to da se što više zadrži e, trenutni zakonodavni okvir. Ja bih dakle i dalje htjela nastaviti napuno raditi na tome i nadam se da ćemo ovdje u odboru nastaviti voditi raspravu o tome jer je ulog doista visok. Hvala. Hvala ti Ulrike, gospodin Auken. Thank you, Alan. Hvala vam. Biću kratak zato što po mom mišljenju sve je vrlo jednostavno. U knjižici smo iznijeli kako je zapravo ZRP e, jedan ciničan, cinično nastojanje da se prigrabe resursi na e, uštrb Velike Britanije. Ja to knjižicu nazivam Ukradeno more, tako da Brexit omogućava da se desetljeća tih e, nepravdi isprave. Mi u Velikoj Britaniji možemo to samo napraviti tako da povratimo svoju suverenost u, puno, u njenoj punini. I možemo zaista ribariti koliko želimo do granica međunarodne zone e, isključenja. I zaista možemo povratiti našu kontrolu nad onim što nam po svojim pravima pripada. Tako da mi u potpunosti odbacujemo stavove drugih klubova u ovom odboru vezano za Brexit i što bi trebalo uslijediti nakon Brexita. Odbacujemo nacrt ovog teksta i zapravo tražimo i zahtijevamo kao naše pravo da nitko ovaj tekst ne opisuje kao stav odbora. Radi se o odboru većine, odnosno mišljenju većine odbora i tražim da se ovo izvješće odbaci zato što procedura ne omogućava njegovo usvajanje. On je e, možda znanstveno točan, ali je naprosto nepravedan. E, članovi ovog odbora su besramni jer iznose prijedlog koji treba nastaviti primjenu politike koju oni zovu e, dijeljenje resursa u vodama, ali zapravo se radi o krađi naših resursa. Zajednička ribarstvena politika je e, štetna i neodrživa. Zapravo se radi o negiranju e, načela e, dugoročnog upravljanja svim tim resursima i svi propisi koji se odnose na ribarstvo će biti također stavljeni izvan snage onime što zovemo the great repeal bill Teresa May i David Davis žele izbjeći daljnje katastrofe e, za e, ribarstvo u Velikoj Britaniji moraju zbog toga odbaciti stav Europske unije kako bismo mogli povratiti kontrolu nad našim lukama, našim vodama na korist naše gospodarstva i naših ljudi. Hvala na ovom pledojevu. Vi ste s pravom naglasili da je većina odbora usvojila ovaj prijedlog za donošenjem e, rezolucije a ne jednoglasno i nadamo da ćemo to tako i prenijeti nadležnim službama, ali ako vam je to slučajno promaklo i ako to sumnjam, moram reći da ste to bili vi koji ste odlučili o Brexitu, koji ste odlučili izaći iz Europske unije. Nismo mi htjeli da vi napustite Europsku uniju. I stoga ne bismo trebali to prikazivati suprotno. I e, molim vas, e, nas je 27 naspram vas jednog i mi smo oni koji postavljamo pravila bilo da vam se to sviđa ili ne. Sada riječ ima gospodin Van Dalen. hartelijk dank. Ik ben eh, erg blij Gospodine predsjedavajući, hvala vam lijepa. Mislim da je doista opravdano to što imamo ovu temu na našem dnevnom redu. Mislim da bi to svom na vrijeme trebali stavljati automatski na dnevni red i tu se svakako pridužam eh, onome što je rekla gospođa Rodust. Gospodine predsjedavajući, ribarstvo. Sjećam se jedne kantine. Imali smo punu dvoranu e, ribara i znanstvenika i govorilo se samo o jednoj temi, o Brexitu na toj jednoj konferenciji. Cijela ta dvorana puna znanstvenika, ribara, ljudi iz administracije i ja sam od njih zaprimio nekoliko poruka koje bih vam htio prenijeti. O čemu se tu radi? Kao prvo, e, ribarstvo treba biti prioritetno u pregovorima. dakle 83.2.1 ne, ne negdje pri kraju teksta, nego odmah na početku. Jer posljedice Brexita će biti najjače e, na području ribarstva. Kao drugo trebamo zadržati pristup vodama. Nizozemska lovi 60% svog volumena ulova u tim e, gospodarskim područjima. A za neke druge države taj postotak e, iznosi 30%, a nasuprot tome na kraljevina lovi samo 20% svoje ribe u našim vodama. Dakle, mi tu želimo dobiti nešto. Mi želimo zadržati naš pristup sokovima, želimo to podijeliti kao što je to i e, trenutno slučaj. I kao treće, raspodjela kvota, zajedničko upravljanje. Što se toga tiče, rekli smo da dobro upravljamo sa stotinama vrsta riba, da imamo dobre analize, kad kad se ujedinoj kraljevini kaže da oni nisu dobili sve ono što su htjeli pri pristupu Europske unije, ali zapravo znanstvena analiza pokazuje suprotno. Dakle, e, raspodjela kvota bi se trebala zadržati takva kakva jest. Moramo e, donijeti dobre odluke u zajedničkom upravljanju. Kao četvrto, E, nastavak znanstvene suradnje. E, na kraju krajeva radi se o podacima, o dobro znanstvenoj analizi ribljih stokova i na tome trebamo surađivati i trebamo i dalje imati e, te razmjene. Još jedna druga važna točka, pristup tržištu. Mi znamo da što se tiče proizvodnje, dakle ribljih proizvoda, da oni jako izvoze na europsko tržište. 70% njihovog izvoza dolazi iz Ujedinjene kraljevine k nama. Možda ćemo morati ošto pregovarati e, ako e, naši ribari više ne mogu loviti u Sjevernom moru. Onda nećemo više htjeti e, da se ti ribi proizvodi iz Ujedinjene kraljevine prodaju u Europskoj uniji. Ali nama treba meki Brexit. To nam je izuzetno potrebno i za ribarstvo za razdoblje nakon 2019. godine. Gospodin predsjedavajući, to je moj doprinos i nadam se da se kolege sa mnom slažu. A sada još jedna zadnja primjedba, vremenski rokovi. Naravno da nemamo mnogo vremena. E, primjerice, mi sada već određujemo e, takove za 2018. godinu trebali bismo imati e, nekakav prijelazni dogovor, prijelazni sporazum. Ne znam uopće hoćemo li ti uspjeti napraviti. Rado bih čuo što o tome misle kolege. Dakle, vremenski rokovi i njihovo određivanje to će biti izuzetno teško pitanje. No ja mislim da bi mi trebali zadržati situaciju koju imamo sada. To je situacija od srednjeg vijeka. To smo poboljšali zahvaljujući znanstvenoj analizi ribih stokova e, koje zajedno e, lovimo na području Srednog mora. Hvala vam lijepa. Sean Kelly je sljedeći. Sean. Uh, Hvala. Ovo što je ovdje u ovoj rezoluciji je dramatično suprotno ono što je rekao naš britanski kolega i ono što su obećali breksitaši u svojoj kampanji prije referenduma. Tako da vjerojatno se te ta dva stava nikad neće moći pomiriti, ali na kraju će morati biti postignut sporazum. Što se tiče moje zemlje Irske, mi mislimo da će to utjecati najviše upravo na nas, posebno zato što je Sjeverna Irska dio Ujedinjene kraljevine tako da ako oni zadrže svoje teritorijalne vode tradicionalno, bi onda zapravo irski ribari bili isključeni iz tih voda. Ali tu se još mora nešto napraviti. Kao što je ukazao prethodni govornik, e, može se e, zauzeti čvrst stav e, o ponovnom vraćanju kontrole i tome da imate pravo loviti sve ribe na vašem području ali ako 70% te ribe prodajete u Europskoj uniji, onda vaš e, položaj možda baš nije tako jak kao što vi biste htjeli da on se dojma. I nadam se da će se sve to moći riješiti u procesu pregovora. Što se tiče općenito ZRP-a, ja stalno čujem u cijeloj Irskoj da je e, Irska kada je E, pristupila Europskoj uniji, kada je ta politika uvedena, da je situacija jako loša po irske ribare od tada i nadam se da ćemo zaista e, moći e, razmotriti cijelu situaciju u ovom kontekstu i vidjeti gdje ljudi imaju probleme, što ih muči i tako dalje. I konačno što hoću reći jest da postoje neke riblje vrste koje e, se sele iz jednih voda u druge i možda bismo mi mogli loviti ribe prije nego što uđu u britanske vode. Znači nitko nije onoliko nezavisan koliko bi htio izgledati i niko nije tako e, čvrst e, i nepokolebljiv kao što bi htio izgledati. Možda s pomoći svemirskog nadzora možemo spriječiti ribe da dođu do obale Ujedinjene kraljevine. David Coburn. Um, well, you said e, ste se na ono što je rekao moj kolega, dakle o tome ko je kriv za to da Britanska, Britanija izlazi. Kad je Britanija ušla u EU, uniju, rekli su nam da se radi o trgovinskom sporazumu, a ne zemlji koja ima svoju himnu i svoju zastavu, a sada se govori o Europskoj republici. Ne, mi smo monarhija, mi ne možemo biti Europska republika. I Britanija nikad nije pristala na to. Naše ribarstvo je žrtvovano od strane premijera Hita i E, njegovih prijatelja kako bi e, Britanija mogla ući u Europsku uniju i to je dovelo do uništanja naše ribarske flote i nezaposlenosti. Europska unija govori o ravnoteži, ali ravnoteža znači da oni uzimaju iz naših voda, a ništa nam ne daju za uzrat. Njihova ravnoteža i integracija su kao integracija u jednom e, odnosu gdje imate obiteljsko nasilje. Škotska E, nacionalna stranka je e, nekoherentna i žele dvije nemoguće stvari istovremeno. SNP kaže da hoće da pobjegne iz ZRP, ali isto tako kažu da im se sviđa Europska unija i hoću ostati u Europskoj uniji ili barem na europskom gospodarskom području. Ne shvaćaju da je jedini način da se pobjegne da se izbjegne primjeni ZRP-a je e, da imamo Brexit. SMP ne može imati i ovce i novce. Ako ostajete u Europskoj uniji, onda morate prihvatiti i ZRP. A mi ćemo se riješiti ZRP-a, e, ponovno ćemo povratiti kontrolu nad našim vodama i e, omogućit ćemo da nezaposleni škoti dobiju radna mjesta u oporavljenom ribarstvu. Oni trebaju radna mjesta, a ne brbljanje SNP-a. Žao mi je gospođo Sturgeon, ali morat ćete se odlučiti. E, Sturgeonomika koja izlazi iz znamenitog e, jednorogovog roga neće bolje funkcionirati na moru nego što funkcionira na tlu. E, škotski konzervativci e, će odnosno ako se ne izbaci ZRP pomoću tog Great Repeal Acta, to će biti još jedna izdaja škotskih ribara. Samo UKIP e, izgleda, samo se njemu može vjerovati u ovim stvarima i mislim da bismo trebali zaista izaći iz Europske unije jer inače nećemo nikad povratiti kontrolu nad svojim vodama, a to bismo trebali jer to je naš posao, a ne niči tuđe. Hvala. Merci, mon cher David. Hvala vam, dragi Davide. Euh, Vi ste rekli da ne možemo imati opce i novce. Da, imate pravo, ali ne možete imati niti e, ribe. I stoga ćemo praviti sve što možemo kako vi ne bi dobili te ribe. Osim toga, usporedite Hifa i Terezu May. Što se toga tiče, mislim da ćemo uvijek e, imati pokvareni telefon. Dakle, vi ćete imati vaš stav, a mi ćemo imati naš stav, jer vi ste jedan od brexitaša. Vi ste za monarhiju i mi, neki od nas su isto za monarhiju, ali mi živimo u republici i svatkom može reći što hoće. Nije jedna, je jedina monarhija i Španjolska je naša monarhija i druge zemlje. Passer la parole à notre Aguilera. Aguilera je sada na redu. Bueno, eh, es un tema como todos los oradores. Pa ovo je tema koja je veoma složena i nešto što izaziva duboku zabrinutost. Mislim da je ova rezolucija jako dobra. Slažem se s time da trebamo se složiti oko toga, da je potreban sporazum i e, radujem se da ću vidjeti kako će se Ulrike Rodost e, nositi s ovim što nam nosi budućnost. E, ovo je veoma važna tema, sektor ribarstva i sporazumi koji ćemo sklopiti kada Velika Britanija izađe iz Europske unije su veoma važni. Ja sam Španjolka i za španjolsku flotu bi to moglo imati veoma jak učinak i moglo bi negativno djelovati na e, naše blagostanje. Ljudi često e, kažu e, demokracija je divna stvar kad se o takvim temama razgovara, ali morate također vidjeti što se događa kroz povijest. Ne bismo smjeli sada dizati uzbunu oko toga, ali ne bismo bismo se sada trebali prepustiti međusobnim optuživanjima i blačenjima i mislim da kad se radi o tome što e, radi e, ribarski sektor e, u Velikoj Britaniji, mislim da će se zauzeti jedan balansiran stav. Ova rezolucija ima podršku većine i trebala bi nam omogućiti da ljude uvjerimo da se ne radi o nekom minornom sektoru, nego o nečemu što je veoma važno To je veoma važno i što se tiče voda, primjerice kad e, ja čujem kad ljudi kaže mi e, želimo se okoristiti od naših voda, vode ne pripadaju u pojedine zemlje, one pripadaju cijelom čovječanstvu. Mislim da ne bi ljudi e, trebali govoriti o vodama kao svom privatnom vlasništvu. Mislim da ovaj odbor i nadam se da će gospođa Rodostan uspjeti napraviti, da će uspjeti voditi pregovore na jedan način koji će biti od koristi za ovaj sektor jer kad se radi o budućnosti ribarskog sektora u Britaniji i u Europskoj uniji treba će nam e, kvalitetan sporazum. Ne smijemo pasti u tu zamku toga da sada se sukobljavamo oko toga i da jedni druge provociramo. Trebali bismo E, zaista zajedno raditi na postizanju najboljeg mogućeg rezultata i mislim da ćemo to i učiniti. Trebamo imati na umu da ovaj sektor je zaista veoma važan i to treba biti e, u prvom e, prioritetu pregovorima jer je važan za velike dijelove društva. Dakle, e, u priopćenju za medije možda ćemo moći biti e, dosta e, zapravo da ćemo možda to moći tu naglasiti i evo imamo ova tri, tri stavka koji su dio koji je dobio podršku većine. Evo samo nekoliko komentara u točki tri. ne sviđa mi se tu e, gdje stoji apparent, znači na izgled i mislim da bi zapravo tu trebalo znači trebalo bi stati za koje se smatra da su neodvojivi Mislim da niko neće biti iznenađen e, da to kažem, dakle, ali mislim da moramo biti realni oko toga što ovdje radimo. Mi kao Europski parlament e, nemam nikakvih e, deluzija za razliku od drugih članova koji izgled misle da Europski parlament u svojoj rezoluciji i u tome što mora uvijek razmotriti svaki dogovor odnosno da neće oni to razmatrati e, sa stanovišta e, onoga što će ići na korist e, preostalih 27 članica Europske unije, to aritmetika pokazuje. Sa našeg škotskog stanovišta je ovo veoma interesantno, posebno što se tiče ove tri točke, ali treba reći da jedini način na koji će i jedan dio ovoga moći završiti u konačnom e, sporazumu o Brexitu je ako britanska vlada prihvati da to uđe u taj sporazum u cjelini ili dijelom. Pa me stoga iznenađuje da neki e, članovi koji su bliski e, britanskoj vladi nego što sam ja, da oni misle da će Velika Britanija i njena vlada Eh, još jednom izdati Škotsku i Veliku Britaniju prihvaćanju ovog, nadam se da neće, jer radi se o dvije strane koje će pregovarati vlada Ujedinjene kraljevine i oni su vrlo jasno iznijeli svoj stav i uzet će u obzir stav Škotske o ovom, ovoj vrlo važnoj temi. I s druge strane će biti EU eh, e 27 kao druga strana u pregovorima vi ste i sami to spomenuli, da, 27 protiv jednog e, na jedan način, ali radi se o dvije strane, tako da dvije strane se moraju sporazumjeti oko toga što će biti u tom konačnom sporazumu. I dakle, ako konzervativci paničare oko ovoga što stoji tu, to brine i mene, da će, zato što će možda konzervativci to u jednom momentu prihvatiti. Dosta je bilo unutarnjih političkih e, svađa, ali što se tiče ovoga što ste vi rekli, gospodine predsjedavajući, e, nadam se da ćete malo oblažiti svoju retoriku, jer vi ste rekli mi ćemo e, postaviti pravila. Možda niste to baš rekli točno, ali vi ste rekli mi ćemo definirati pravila u onome što će i dalje biti vode Europske unije. Da, to je točno, ali u ovim pregovorima će vlada Ujedinjene kraljevine i EU27 e, oni će biti ti koji će morati dogovoriti kako će izgledati ta prekogranična suradnja. Možda sam se krivo izrazio, ja sam htio reći da, koliko ja razumijem, je Ujedinjena kraljevina odlučila izaći iz Europske unije, a da nije Europska unija bila ta koja je odlučila izbaciti Jedinu kraljevinu. I zbog toga sam rekao da će se naravno pregovori održati između s jedne strane Europske unije u formatu 27. i s druge strane dakle Ujedinjene kraljevine kao jednu državu. Neki parlamentarni zastupnici, ne samo oni, već su tako i neke regije, neke stranke u Jedinu kraljevinu, kao što i znate, E, smatraju da se neće tako pregovarati o Brexitu i tu mislim posebice na vašu regiju Škotsku e, za koju će ovo imati velike posljedice. Dakle, 29. ožujka će se pokrenuti postupak o Brexitu e, i zatim ćemo imati dvije godine za pregovore. Ipak, ja sam dosta uvjeren da ćemo imati dobre pregovore. I sada bih evo upravo htjela predati gospodi Jan Doc riječ jednoj Britanci koja predstavlja Sjevernu Irsku. Izvoli, imaš riječ. Dreaming. Um, thank you. Hvala, Sad sam tu u neobičajenoj situaciji jer moram podržati škotske nacionaliste. I apsolutno bih se složila s Ijenom da e, je retorika i ton su veoma važni. Ja sam iz Sjeverne Irske. Mi smo prošli kroz mnogo pregovora u Sjevernoj Irskoj i naučila sam barem jednu stvar iz svih tih pregovora, a to je da su retorika i ton od ogromne važnosti. I to će biti još važnije kada e, dođemo sada do ovog pitanja povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Nije relevantno sviđa li nam se ta odluka ili ne. Tu odluku su na demokratski način donijeli građani Ujedinjene kraljevine i Ujedinjena kraljevina je, kraljevina je u svojoj cjelini odlučila izaći iz Europske unije. Postoje neke stvari koje tu moramo riješiti i ribarstvo je upravo jedna od tih tema. Kao i mnogi ovdje, i ja mogu reći da ribari u Sjevernoj Irskoj se brinu da će e, ribarstvo biti manje važno od financijskih usluga i tako dalje i tako dalje. Ali za one koji e, razmišljaju o e, Ujedinjenoj kraljevini znače da je ribarstvo od simboličke važnosti, tako da je to pitanje ponovnog eh, preuzimanja kontrole nad teritorijalnim vodama, to ima tu simboličku važnost, eh, to simbolizira značenje Brexita. I to je važno i za naše susjede, za naše eh, ribarske flote, a i za naš budući odnos sa Europskom unijom. Na kraju ću samo reći još ovo. Izgleda ovaj odbor zapravo s jedne strane e, stavlja pristup e, vodama, s druge strane pristup tržištima. Pristup tržištima nije jednostavna stvar. Ne radi se o pristupu tržištima samo za ribu. I zapravo se radi o e, tom vrlo teškom izboru jer stavljate ga pred nas. I mislim da će se to u jednom momentu tokom e, pregovora izmijeniti. No, interesantno je čuti vaš stav i drago mi je da zaista možete sada vidjeti da u na ovom odboru nisam tu nikakve nacionalne, regionalne niti lokalne teme potezala. Da, imaš pravo, An. E, da ću ponovno još jednom riječ u Lirike koja htjela nešto još dodati. Da, hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam htjela reagirati na ono što je rekao gospodin Corbin, ali on nije tu kao što je to i često slučaj i onda me to i dovodi do moje teme. UKIP. Gospodin Farage je bio punopravni član u odboru za ribarstvo kada smo radili na reformi ZRP-a. Ja sam ga vidjela samo jedan jedini put. On nije sudjelovao na sastancima izvjesta u na bilo čemu drugom, a pogotovo nije radio na sadržajnim pitanjima. I taj gospodin Faraž je tijekom poziva na izlazak na referendum uvijek iznova priča o tome kako je grozna zajednička ribarstvena politika. I e, veselio je što, veselio se što e, će to uskoro prestati. A znam da kolegica zna o čemu pričamo, ona je isto tako radila na pregovorima i mislim da ona ima potpuno se pravo kada kaže da trebamo pripaziti na retoriku. Dakle, to je upućeno kolegici Doc, ali i kolege iz Juki pa bi također trebali raditi na jednak način i ne stalno ovdje govoriti e, besmislice iz područja desnog populizma. Gospodin Korbin, treba govoriti o istini. Ako govorimo o prerađivačkoj industriji, znamo da 86% prerađivačke industrije u Ujedinjenoj Kraljevini ovisi o Europskoj uniji. Onda pitam vas, koji niste ovdje prisutni trenutno, kako ćete to objasniti vašim biračima, vašim građanima, kako ćete zadržati ta radna mjesta ako više ne možete izvoziti u Europsku uniju. Dakle, sažeto rečeno, ja vas konačno, konačno molim da govorite na temelju činjenica, a ne da iznosite te eh, desnopopulističarske besmislice. Hvala vam. Merci, madame Rodust. Hvala vam, gospođo Rodust. Populizam eh, može biti lijevi, ali i desni, samo da to primijetim. Htio bih zaključiti ovu raspravu. sam eh, se što je rekla Jano, nema pravo retorika i ton kojim govorimo su važne stvari, na to treba pripaziti. Kada ste vi pregovarali e, u zemljivskoj o tome, onda ste to vidjeli i to je važno. Treba govoriti snažnim jezikom i odgovarajućim tonom, posebice kada su nasuput nas ljudi koji su vrlo odlučni. Ribarstvo je svakako jedan od sektora koji će imati najveće posljedice od Brexita ali sve ovisi o tome kakav će to biti Brexit, zato što ne znamo još točno koji će oblik on imati. Mogli bismo biti suočeni sa eh, takozvanim eh, tvrdim ili takozvanim mekim Brexitom. A na Ujedinoj kraljevini je da nam kaže što želi. Mi čekamo na njih. Želi li oni jedan ili drugi Brexit? To ćemo vidjeti. U svakom slučaju, ako dođe do takozvanog tvrdog Brexita kojeg predlažu naši britanski prijatelji, onda oni moraju znati da preko puta njih stoji tvrda Europa, jer ne možemo s jedne strane imati e, nešto što je tvrdo, s druge strane nešto što je meko. Dakle, mi ćemo zastupati interese Europske unije, kao što će Britanci zastupati interese Ujedinjene kraljevine. I još jednom, e, mislim da ćemo moći ostvariti kompromis. A što se tiče ribolova, mislim da trebamo imati na umu dvije važne stvari. Kao prvo, e, pristup slobodnog pristupa, e, dakle načelo slobodnog pristupa E, ribolovnim područjima, to je čelu iz RPA. Danas e, europski ribari mogu loviti ribu u britanskim vodama i vrijedi su tako i suprotno. Dakle, britanski ribari mogu loviti ribu u cjelokupnim vodama Europske unije, ali treba podsjetiti pak na to da neke ribarske flote Europske unije, ne znam ko je to malo prije rekao, Klara ili netko, ovise e, u više od 50% o izlovu u tim vodama i to će imati e, daleko sežne ekonomske posljedice. A Isto tako postavlja se pitanje pristupa britanskih ribljih proizvoda europskom tržištu. Ja podsjećam da otprilike 65% proizvoda koji su rezultat e, britanskog ribolova da se izvoze na tržište Europske unije bez carina. Naravno, e, tvrdi Brexit znači isto tako da se ponovno uvedu carinske naknade. I to je zapravo ono što će se dogoditi. U svakom slučaju sigurno je da su te dvije stvari međusobno povezane i ne možemo se zamisliti jedno bez drugog. To je isto tako očito. Znate, ja nisam niti optimist, niti pesimist. Ja sam poput e, Žana Monea, jednog od stvaratelja Europske unije, ja sam odlučan, determiniran. Dakle, sporazum od kojeg obje strane imaju koristi, mislim da je to moguće postići. U svakom slučaju je to u interesu Europske unije, ali je to isto tako i interesu Ujedine kraljevine i to bih sada rekao na kraju ove rasprave. Hvala vam, dragi kolege. Pozivam eh, vas, one koje to zanima, da sudjelovate na eh, saslušanju sa eh, profesionalcima iz ribarske industrije između 14 sati i 15 sati o posljedicama Brexita. Hvala vam i želim vam dobar tek.